Okay, dear colleagues, we are going to uh, start our afternoon session. Dragi kolege, započet ćemo sa popodnevnim sastankom i stoga molim uh, ova dva zastupnika koji stoje i razgovaraju da se zaustave, da kasnije, kasnije ćete imati vremena. We are very uh, happy to welcome you Drago nam je gospodine ministre što vas možemo pozdraviti, poželjeti vam dobrodošlicu. Vi ste ministar eh, zdravlja u eh, Republici Hrvatskoj i ovdje ste u kontekstu hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a. Imat ćete 10 do 12 minuta kako biste objasnili koji su prioriteti u sljedećih šest mjeseci vezano uz eh, područje zdravstva. Krenimo s time, a nakon toga naravno će kolege zastupnici postavljati pitanje. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici, I'm better in Croatian and uh, I will speak in Croatian. I hope you will. You will. Govorit ću hrvatski, nadam se da imate prijevod. Desetak minuta pokušati reći što su prioriteti koje smo mi kao nova članica i predsjedavajuća u narednih šest mjeseci držali da je jako važno za sve zdravstvene institucije u Europskoj uniji. Dakle, nemamo ništa mi drugo u Hrvatskoj što ne tišti i druge članice Europske unije i držimo da bi o dvije velike stvari trebalo progovoriti. Jedna stvar je koja se zove transplantacija i donorstvo gdje mi u Hrvatskoj imamo dobra iskustva i dobre rezultate pa bismo htjeli svoja iskustva i svoje rezultate, a poglavito u donorstvu podijeliti sa drugim članicama kako bi i druge potaknuli da bude više donorstva, a time naravno i transplantacija organa što za sobom povlači i spašene brojne živote. A druga tema o kojoj bi htio danas progovoriti to je zapravo što tišti Europsku uniju, a to je da smo sve starija populacija i da u prosjeku 25% pučanstva u Europskoj uniji je u dobi iznad 60 godina. I ono što svi znamo, visoka dob za sobom povlači, odnosno viša dob, za sobom povlači među ostalim bolestima i veliku pojavnost karcinoma, odnosno zloćudnih bolesti, što s jedne strane odnosi brojne živote, a s druge strane jako povećava troškove za zdravstveni sustav. Pa ako dopustite, prvo bi progovorio o transplantaciji. Naime, mi smo u Hrvatskoj prije dvadesetak godina krenuli intenzivno u program transplantacije i donorstva prvenstveno donorstva i ranije smo imali iskustva u transplantaciji solidnih organa od prije otprilike 40-50 godina kad je svijet krenuo, ali je problem bio što nismo imali organa za transplantaciju i gubili smo brojne živote zato što nije bilo donora. I onda smo krenuli u jednu široku kampanju na visokoj etičkoj, na visokoj humanoj razini gdje smo doslovce cijelu naciju senzibilizirali da u najbolnijim trenucima ljudi unaprijed potpisuju da će dati svoje organe da bi spasili nekome život i s druge strane da bi i za vrijeme dok smo pod navodnici zdravi i ne slutimo da će se bolest dogoditi, gdje potpisujemo kartice da smo spremni donirati organe ako nam se dogodi možda na smrt iz nekoga razloga koji naravno medicinski neću vam sada zamarati vas tim detaljima. U tome smislu imamo sada rezultat da u prosjeku glede donorstva u Hrvatskoj je dvostruko i više donorstva nego što je u drugim članicama Europske unije, a isto tako od kada smo postali članica Eurotransplanta zapravo i mi u Hrvatskoj pacijenti, a i pacijenti u Europi imaju koristi od te, od te mreže. I naravno na tome tragu spremni smo, a to ćemo na konferenciji u travnju, podijeliti svoja iskustva i sve ono što smo činili kako bismo maksimalno senzibilizirali cijelu naciju. I s druge strane spremni smo iskustva svojih liječnika glede rezultata, ishoda, transplantacije, odbacivanja podijeliti i već na tome tragu pomažemo u susjednim zemljama kako bismo pomaknuli taj korak i se vjerojatno neki koji su se možda malo više bavili medicinom, postoje organi koje lako uvjetno rečeno možemo zamijeniti aparatima kao što je hemodijaliza, možemo bubrege zamijeniti ili ekmo sustavi, srce ili respiratori pluća, međutim organi kao što je jetra ne možete ih zamijeniti. Negdje prije 30 godina bio je veliki projekt u svijetu, znanstveni ksenotransplantacija in English xenotransplantation, gdje se pokušavalo, ulagali se veliki novci kako bi se životinski organi transplantirali u čovjeka. I sam sam jednu godinu radio na projektu u Oklahoma Transplantation Institute pod eh, vodstvom profesora Davida Coopera i Eugena Korena gdje smo se bavili hiperakutnim reakcijama odbacivanja. Međutim, sada ako se povežemo u Europskoj uniji, ako svi u svojoj zemlji pokrenemo etičke, humane programe kako potaknuti naciju na donorstvo, onda možemo doslovce u svim hiperakutnim situacijama osigurati u vrlo kratkome roku da jedni drugima doniramo organe i spasimo život onima koji mogu ostati na ovome svijetu jer oni koji odlaze s ovoga svijeta simbolički rečeno njima tamo ne trebaju organi. I mislim da na tome možemo zajedno razviti dijalog, razmijeniti iskustva kako bismo svi zajedno spasili što više života u članicama Europske unije. Drugo o čemu kanimo za vrijeme presjedanja posebice, posebice razgovarati se i na tu temu zapravo e, ćemo organizirati skup veliki u Zagrebu. To je problem velike pojavnosti, i smrtnosti od zloćudnih bolesti s jedne strane i s druge strane što nije zanemarivo velikih troškova, zapravo izdvajanje za liječenje pacijenata sa zloćudnim bolestima je toliko veliko da je, da je to danas užasno veliki teret svim osiguravajućim kućama kada govorimo o zdravstvu. Na programu screeninga, što je nešto na čemu svi zajedno možemo napraviti više je nešto gdje trebamo razvijati međusobno dijalog, razmjenjivati iskustva, one programe koji su se pokazali uvjetno rečeno lošim zbog slabijeg odaziva, ne što su loši programi ranog otkrivanja dojke, karcinoma dojke, cerviksa ili debelog crijeva, nego zato što je ponegdje loši odaziv, pa tako i mi u Hrvatskoj imamo relativno loši odaziv, iako već 13-14 godina imamo screening programe za rano otkrivanje karcinoma. Mi smo prije tri godine, dolaskom ove vlade, odmah smo krenuli prepoznavajući problem, veliki problem karcinoma, smrtnosti koštanja. Mi smo krenuli u stvaranje nacionalnog programa protiv raka i vrlo rado ćemo podijeliti svoja iskustva sa onim što vi imate u svojim zemljama, a mislim da svi zajedno razmjenjujući iskustva, dopunjavajući se, možemo spasiti brojne živote. A isto tako vidjeli smo, odnosno vidimo svi zajedno, da i predsjednica komisije i predsjednica povjerenstva za zdravstvo u svoje programe su stavili među prioritete borbu protiv raka, tako da na određeni način očekujem i od svih vas ovdje, odnosno od cijeloga parlamenta, da ćemo na tome velikome problemu, velikome izazovu suvremenoga čovječanstva pokušati napraviti više kako bi bila što manja pojavnost, jer zapravo brojni čimbenici jasno znamo koji su, na koje bismo mogli utjecati da ih je što manje, da su što manje ljudi njima izloženi kako bi imali što manje karcinoma, a s druge strane kako bismo te zločudne bolesti otkrivali u ranoj fazi kada su oni izlječivi, kada relativno jednostavni kirurški zahvat donosi izlječenje i obratno da ih ne otkrivamo kada su u uznapredovaloj fazi. U tome smislu mi u Hrvatskoj želimo dati jedan doprinos e, članicama Europske unije na način gdje smo mi upravo krenuli. Znači mi smo napravili screening program za rano otkrivanje karcinoma pluća. Vjerojatno znadete svi da u svojim zemljama na vrlo visokome mjestu kako po pojavnosti tako i po uzroku smrtnosti drugo, treće mjesto zauzima karcinom pluća. U prosjeku se javlja u Europskoj uniji na milijun stanovnika oko 800 pacijenata dobije i umre karcinom pluća. Petogodišnje preživljenje je manje od 15%. Ako bi se karcinom pluća otkrio u ranoj fazi, spasilo bi se na milijun stanovnika otprilike 500-600 života bi se moglo godišnje spasiti, pa pomnožite onda sa brojem stanovnika u svojoj zemlji. I mi smo krenuli u program gdje bismo pacijente u dobi od 50 do 75 godina koji su pušači ili pa u čijim obiteljima je veća pojavnost karcinoma pluća pozivali na CT, low dose CT, gdje bi u ranoj fazi moglo otkriti se karcinom pluća i na taj način ga učinkovito liječiti. Svoja iskustva dijelit ćemo s vama. Prije nekoliko dana bila je gospođa ides u Zagrebu, pa sam obećao da ćemo na svakoj kvartalnoj razini davati izvješće kakav smo imali odaziv i kakve rezultate imamo, a ako iz toga proiziđu pozitivni rezultati, pozitivna iskustva, onda naravno da ćete vjerojatno razmotriti i kako bismo to prenijeli u, u druge zemlje u Europskoj uniji. I još dopustite mi jednu minutu reći nekoliko riječi. Naravno da visoka dob i kvaliteta života u starijoj dobi zahtjeva i promjene kako glede kod e, populacije te dobi, kako ih potaknuti na više kretanja, više tjelesne aktivnosti, izbjegavanja štetnih čimbenika i s druge strane što možemo sa digitalizacijom učiniti bolje i učinkovitije za zdravstveni sustav. Evo, ja bih s ovim završio. Zahvalio vam se na pozornosti i stojim otvoren za sva pitanja i brojne stvari koje nisam stigao taknuti u ovih desetak minuta. Hvala vam lijepa. Uh, Hvala vam lijepa što ste vrlo jasno objasnili prioritete. A sada dajem riječ koordinatorima i predstavnicima klubova zastupnika. Krenimo sa EPP-om i Peterom Lizom. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Hvala vam gospodine predsjedniče vijeće. Iskoristit ću ovu priliku i pozdraviti skupinu mladih iz moje domovine koji su ovdje došli duše na poziv e, jednog drugog kolege. Već smo razgovarali zajedno, to su mladi ljudi koji su angažirani za klimatske promjene i dolazi iz galona. A sada što se tiče zdravlja. Gospodine ministre, hvala vam na predstavljanju vaših prioriteta. Donijenje organa, to je vrlo važna tema. Može se to ticati svakog od nas da ćemo jednog dana biti ovisni o nekom donatoru organa. Mi smo prije nekoliko godina poboljšali pravila što se tiče sigurnosti organa i to smo uskladili na razini Europske unije i to isto tako sa ciljem da se organe, da se organi mogu bolje izmenjivati na području EU, da se organi ne izgube e, zbog toga što u nekoj državi članici trenutno ne postoji e, dobar primatelj za taj organ. Ali ja mislim da još nismo došli do toga da možemo na razini cijele Europske unije izmenjivati organe. Njemačka je primjerice sa Austrijom i sa Slovenijom i sa Hrvatskom povezana u mreži Eurotransplant i sa drugima, ali između Njemačke i Poljske recimo ne postoji jedna takva razmjena organa i ja bih vas potaknuo da se možda pozbavite time. Hvala vam lijepa na ovim prioritetima e, koje ste naveli e, kada se radi o temi raka. To je vrlo važno pitanje za moj klub zastupnika i za mene osobno. Bilo bi važno da se doista osotočimo na one stvari po pitanju kojih Europa može bolje pomoći od samih država članica. Dakle, e, da tu stvorimo jasnu europsku donatnu vrijednost. To se primjerice tiče raka kod djece, što je grozna situacija za bilo koju obitelj, a jedna tema s time povezana e, bih također htio spomenuti, a to je nedostatak lijekova. Mnogi važni lijekovi za rak, ali i za druga oboljenja su trenutno u manjku i mene zanima koje su vaše ideje da možemo e, bolje e, riješiti te probleme. Hvala vam. Hvala. Za socijaliste demokrate Sara Sedas. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, hvala vam što ste došli na sastanak odbora. U ovo doba e, možemo slobodno reći da živimo u doba informacija, ali apsolutno se ne može poreći koliko je velika količina dezinformacija i lažnih informacija koje kruže E, u eteru i danas je vrlo teško našim građanima razlučiti između e, onih informacija koje se temelje na činjenicama i onih informacija koje se temelje na nepotkrepljenim mišljenjima. Koje su strategije koje vaše predsjedanje zapravo namjerava razviti kako bi se poboljšala pismenost naših građana kako bi znali razlučiti između tih e, dviju vrsta informacija. Također, e, to je povezano i sa temom označavanja proizvoda u EU. Kako mislite raditi na tome? E, spomenuli ste također da Europska komisija također planira posebnu borbu protiv raka. Znamo da 40% oboljelih slučaja oboljevih od raka mogu biti prevenirani. Možete li, molim vas, reći što namjeravate učiniti kako bi se poboljšao okoliš primjerice, kako bi se smanjila upotreba kemikalija koje onečišćuju okoliš što e, dovodi do E, većeg oboljenja od raka. Svake godine imamo prilike vidjeti da se bilježi 25 tisuća novih oboljenja vezano uz bolesti koje su izravno povezane sa antimikrobnom e, rezistencijom. Kako planirate sa svojim kolegama ministrima raditi na drugim područjima kako biste promicali e, zdravstvene politike koje su nužne kako bi se to spriječilo. To je međusektorski pristup javnim politikama koji zapravo ima široke implikacije u mnogim područjima koja nadilaze sektor zdravstva. To bi značilo da je potrebno zajednički i dogovoreno djelovati kako bi se riješilo probleme u području zapošljavanja, stanovanja, socijalne zaštite i tako dalje, a to je svakako nešto što bi dovelo do značajnih pozitivnih pomaka za cijelu Europsku uniju. Hvala vam. Hvala. Za Renew, Veronik Trijanova. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Govorit ću francuskim. Gospodine ministre, hvala vam što ste nas podsjetili na interes i na odlučnost u borbi protiv raka. Posebice hvala vam na tome što ste iskazali svoju volju i spremnost da se uistinu radi na prevenciji. Trenutačno se radi o jednom od velikih problema. Europski parlament je prošloga tjedna donio rezoluciju o Green Dealu, dakle zelenom planu, koja sadrži čitav niz preventivnih mjera. Među tim preventivnim mjerama e, nalazi se i mjera koja se tiče prehrane i poboljšavanja označavanja prehrambenih proizvoda. Moje pitanje je sljedeće. Želio bih vam postaviti pitanje vezano uz mjeru skora. To je zapravo instrument koji se je utemeljen na znanstvenim činjenicama. Napredak u području zdravstva zapravo pokazuje da bi se poboljevanje od kroničnih bolesti, a isto tako i od raka moglo smanjiti za 3% kada bi se ta mjera primjenjivala. Radi se o obuhvatnoj mjeri koja bi uključivala među ostalom i ranjivu populaciju koja bi od tog instrumenta mogla imati najviše koristi. Radi se o instrumentu koji potiče na kvalitetu sve one koji su aktivni u području zdravstva. Također, to je nešto što definitivno ide u korist potrošača. Trenutačno se zapravo skupljaju potpisi za peticiju koja je e, prikupila već više od 80 tisuća potpisa, a vezana je uz dodatno poboljšavanje i obvezu označavanja prehrambenih proizvoda u Europskoj uniji. Gospodine ministre, mene zanima kakva je vaša vizija kada se radi među ostalim o e, raspravama koje se tiču Nutriskora, a isto tako i strategije od polja do stola. Možete li nam reći kako je vaše stajalište vezano uz o, po e, osnaživanje e, i potrebu pojačavanja uvjeta za označavanje i Nutriskor. Hvala. Za zelene Nita Skars. Hvala. Hvala lijepa gospodine ministre što ste došli na ovu razmjenu mišljenja. Ovdje sam. Vrlo mi je zanimljivo čuti da ste stavili naglasak na važnost da se ostvari dalji napredak u borbi protiv raka i zaista sam zahvalna što je moja kolegica socijalista i demokrata malo prije spomenula koliko je važno djelovati preventivno, a ne samo se baviti liječenjem jer prevencija je obično jeftinija od liječenja, a isto tako omogućuje da se izbjegne ogroman, ali zaista ogroman pritisak i na same pacijente i na članove njihovih obitelji. Također, željela bih znati kako je vaše viđenje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 To je jedan od sedam akcijskih e, programa u području okoliša i još uvijek nije e, postignut rezultat. Moram priznati da mi je to prilično zbunjuće s obzirom na to da se e, toksično okruženje, odnosno sprečavanje takvog okoliša, obično percipira isključivo kao tema koja je vezana uz okoliš, ali tome zaista nije tako. Posljednja stvar koju želim spomenuti su diskruptori endokrinološkog sustava. ti disruptori zapravo ponašaju funkciju funkcije u ljudskom tijelu i na taj način dovode do perturbacija u radu čitavog niza organa, mogu dovesti do različitih vrsta bolesti uključujući rak, a dovoljne su već male količine. Do sada Europska unija još uvijek nije imala razvijenu pravu strategiju kada se radi o disruptorima endokrinološkog sustava i činjenica jeste da postoji vrlo različit pristup uh, u različitim zakonskim aktima primjerice uh, vezano uz a uh, E, disruptore e, endokrinološkog sustava koji se tiču pesticida i oni koji se tiču, na primjer, nuspojava proizvodnog procesa i sl. Meni se čini da bismo ovom problemu trebali pristupiti na horizontalnoj e, razini. Jer recimo, ako se radi o prisustvu disruptora, na primjer, u prehrambenim proizvodima ili primjerice u oblogama koji se koriste za prekrivanje podova. Mala djeca već samim kretanjem po tim podlogama mogu potpuno nenamjerno unijeti već male količine takvih destruktora u organizama, to za njih može imati uistinu razorne posljedice. Mene stoga zanima što namjeravate učiniti kako bismo imali jednu horizontalnu strategiju u Europskoj uniji što je prije moguće. Hvala. E, evo, potrošili ste e, dva slota za zelene. Udostručili ste vrijeme koje vam je dano na raspolaganje. Mm. Gospođa Meškinska za ECR nije ovdje. Vi se želite javiti? Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, zaista mi je drago što smo dobili ovu priliku sastati se s vama i postaviti vam određeni broj pitanja. Ja imam dva vrlo precizna pitanja. Ponestalo vam je vremena prilikom uvodnog izlaganja, pa nam možda niste rekli kako zamišljate akciju koja bi e, se uhvatila u koštac sa starenjem našeg stanovništva. Koji paket mjera ili rješenja e, predviđate kako biste se nosili s tim izazovom i koje su glavne prijetnje kada se o tome radi? Što vaše predsjedništvo namjerava učiniti? Kakav pristup namjeravate zauzeti? Primijetit ćete da većina govornika postavljaju pitanja o raku i što se može učiniti kada se radi o poboljevanju od raka. U našem odboru mi jesmo jedan skup preporuka upravo posvetili borbi protiv raka. Održali smo također i saslušanje vezano uz e, ovo pitanje e, sa povjerenicom u čijoj nadležnosti je ovo pitanje, međutim nismo dobili obuhvatan odgovor vezano uz to na koji način e, gospođa povjerenica želi provesti mjere koje se tiču borbe protiv raka. Drugo pitanje tiče se višegodišnjeg financijskog okvira koje je povezano s mojim prethodnim pitanjem pa me zanimaju vaše ideje u tom kontekstu. Hvala. Za GUE, posljednji govornik vezano uz ovaj prvi krug pitanja. Izvolite. Hvala. Gospodine ministre, Željela bih vam eh, poželjeti mnogo uspjeha tijekom ovog prvog predsjedanja eh, Hrvatske vijećem EU-a. Ja sam iz Finske, eh, iz zemlje koja je prije Hrvatske predsjedala vijećem EU-a. Imala sam zaista prilike pozorno pratiti rad naših timova. Znam da to nije lak zatak i stoga vam želim sve najbolje. Zanima me sljedeće. Kako će se Hrvatska nositi s pitanjem e, rješavanja problema bolesti koje su izravna posljedica onečišćenog zraka. To je također povezano i sa korištenjem pesticida i kemikalija. Imamo prilike vidjeti da njihovo korištenje ima uistinu negativan učinak na zdravlje građana u e, državama članicama Europske unije. Drugo pitanje tiče se endokrinih disruptora. Moji kolegi su već postavili to pitanje. Činjenica jest da se zapravo radi o jednom problemu koji zaista pogađa veći broj stanovnika i sveobuhvatan je. Kako namjeravate povezati rješavanje tog problema sa označavanjem prehrambenih proizvoda i kako se namjeravate pobrinuti da prehrambeni proizvodi ne sadrže one sastojke koji su e, loši ili pogubni za ljudsko zdravlje? Također, zanima me vaše mišljenje vezano uz promicanje prehrane koja se temelji na vegetarijanstvu i veganstvu. Imala sam prilike vidjeti da i industrija proizvodnje mesa čini sve što je u njezinoj moći kako bi spriječila širenje informacija vezano uz prehranu koja se tiče vegetarijanstva i veganstva. Kako namjeravate raditi na tome da se promiče takva vrsta prehrane, budući da je to e, značajan instrument u borbi protiv klimatskih promjena? Hvala. Gospodine ministre, imate 10 minuta za e, prvi krug odgovora na pitanja. Hvala. Poštovane zastupnice i zastupnici, hvala vam lijepa na vašim upitima. Iz vaših upita zapravo se zrcali da otprilike imamo isti pogled isti i dijelimo istu zabrinutost. A na određeni način čini mi se da dijelimo i isto viđenje kako rješavati problem, ne zatvarati oči pred onim što je sada vrlo u središtu suvremenoga svijeta, koji sve čimbenici i kako mogu utjecati na ljudsko zdravlje i zbog čega godišnje odlazi milijun života. Ja ne mislim da ćemo mi za vrijeme presjedanja u Hrvatskoj, odnosno predsjedanja Hrvatske, riješiti sve ove probleme, ali ću učiniti sve da potaknemo dijalog kao što ste ga vi danas ovdje otvorili, da pred nijednim problemom ne zatvaramo oči, da o svemu govorimo na znanstven i stručan način, da ne podlegnemo nigdje pritiscima koje kakvih grupacija, neovisno koja se to industrija zvala, ako iz nje dolaze štetni čimbenici i da zapravo svi zajedno možemo, možemo napraviti pomak kako bi djeci u Europi osigurali zdraviju budućnost. Glede upita o transplantaciji gdje je ovdje rečeno gdje neke zemlje s Njemačkom vrlo lako surađujemo u razmjeni organa, a neke su izvan toga. Držim da Eurotransplant ili neovisno kako ćemo ga zvati je mreža koju trebamo širiti gdje bi sve članice Europske unije trebale biti članice takve mreže gdje bismo spasili doslovce tisuće, tisuće života svake godine i zagovarat ću na svim bordovima kako stručnim medicinskim, tako i političkim, da uđemo, naravno pod jasnim pravilima, svi u tu mrežu i da pokušamo potaknuti donorstvo, a time i povećati transplantacije. Glede dostupnosti lijekova za rak, rekao sam, to je jedan jako veliki izazov pred e, svijetom, jer budućnost liječenja raka leži u genskoj terapiji i u imunoterapiji. Međutim, tamo se skrivaju neviđeni profiti koje će pokušati farmaceutska industrija ostvariti i samo zajedno, ako pustimo svaku zemlju da pokuša kupovati lijekove sama boreći se da budu što niži, biti će vrlo teško. Sve aktivnosti u tome smislu Hrvatske će biti potaknuti Europsku uniju kao zajednicu pokušati ispregovarati pred industrijom što niže cijene lijekova i ja mislim da u tome smislu postoji, postoji veliki potencijal. Iako još jedan put naglašavam, tu će nevjerojatno cijene rasti i gdje će farmaceutska industrija ostvarivati neviđene milijarde eura u smislu profita i naravno da jedino zajedno ćemo se moći oduprijeti tome, a pri tome čuvati najviše standarde jer će se u narednih deset godina uistinu dogoditi veliki pomaci, već sad se događaju, ali u narednih deset godina će se sigurno dogoditi veliki pomaci. Međutim, koliko god govorimo o liječenju, teškoćama i svemu, glavna tajna, koliko je nekoliko od vas ovdje reklo, leži u prevenciji. Zapravo, sve ono čemu smo izloženi značajno doprinosi nastanku ne samo zloćudnih nego i brojnih drugih kroničnih bolesti. Mijenjajući stil života svatko od nas pona osob, svaka nacija kao cjelina, Europska unija kao cjelina s jedne strane i s druge strane pokušavajući kontrolirati i svoditi na što manju mjeru toksične čimbenike koje nam plasiraju kako u okoliš, tako u hranu, smanjili bismo, odnosno spasili bismo od bolesti a i spasili bismo živote milijuna ljudi i u tome smislu isto držim da moramo otvoriti dijalog, međusobno surađivati i pokušati napraviti zajedničke odredbe kojih se moraju držati sve članice. A naravno da svaka zemlja treba imati centre, nazovimo ih radno toksikološke centre koji će precizno i brzo detektirati u proizvodima što se sve u njima krije a što ne bi smjelo biti. I u tome smislu i deklaracije na proizvodima apsolutno trebaju biti jasne i da onaj ko kupuje zna točno ako je kupio nešto jeftinije da je pri tome nažalost kupio i određenu dozu simbolički rečeno otrova. Na tome tragu je i briga svih nas za okoliš. Ja naravno kao ministar zdravstva ne mogu ništa posebice napraviti ni u svojoj zemlji, a kamoli u cijeloj Europskoj uniji, ali svi zajedno s inicijativom iz EU parlamenta, prelijevajući je prema svim članicama i prema svim dionicima u društvu moramo pokazati veću brigu za okoliš kako bismo što manje trovali kuglu Majsku i kako bismo što manje ostavili iza sebe nepopravljivih posljedica, ne samo u klimatskome smislu, nego i u drugome smislu, a jedan od brzih pomaka koji moramo napraviti, koji već brojne zemlje rade, je problem antimikrobne terapije, odnosno rezistencije. Zbog neprimjerene, nekontrolirane i široke primjene antibiotika sada imamo sojeve bakterija koje ne samo da puno košta ih izliječiti, nego nažalost nerijetko odnose živote i to doslovce živote ljudi, kako bi mi medicinski rekli, prazne anamneze koji do jučer nisu bili bolesni, a završivši u bolnici iz neke uvjetno rečeno bezazlene stvari, dobivši takvu bakteriju, odnosi takve živote. A to je jedan val negativni koji se sve više valja i na tome tragu ćemo isto za vrijeme našega presjedanja pokušati senzibilizirati uključujući i, naše, i Njemačku kao zemlju koja slijedi iza Hrvatske kako bismo zajedno, kako kod bude dolazio tko, e, da ustrajemo na tim načelima i ne prepuštajući ništa slučaju, nego pokušati kontrolirati i regulirati. Pokušat ću malo ubrzati jer još imam puno puno ovaj odgovora koje sam ostao dužan, a ovo sve što sam rekao sada govoreći o toksinima, o okolišu, o pesticidima koje uzimamo kroz hranu i tako dalje, lijepo ste to detektirali, to zapravo urušava i endokrini sustav, destruktori endokrinog sustava počev od hipofize, ne samo preko stresa, nego i preko kemijskih čimbenika koje unosimo, i od osovine hipofiza prema žljezdama unutarnjeg izlučivanja dovodimo u disbalans ljudski organizam koji onda ulazi u začarani krug sa imunosupresijom, a imunosupresija za sobom povlači brojne bolesti uključujući i zloćudne bolesti. I danas kad se govori zašto je veća pojavnost zloćudnih bolesti kod mladih ljudi, Dakle, ja kao gastroenterolog do prije deset godina sam čitao da je rak gušterače bolest sedmog i osmog desetljeća a sad ga nažalost kao gastroenterolog detektiram kod ljudi u dobi od 23, 29 godina. Očito se nešto događa i u ovome sustavu destrukcije endokrinoga i imunosnoga sustava, a u čemu zasigurno svoju negativnu ulogu imaju i kemikalije koje kroz udisaj koje kroz hranu ili na drugi način unosimo, odnosno izloženo zračenju, o čemu relativno e, se malo govori. To je isto jedna posebna točka s kojom se trebamo pozabaviti. Što se tiče starenja, što možemo učiniti? Ne možemo ništa brzo učiniti, ali bi zapravo mogli u deklarativnom smislu uputiti preporuke i poruke svim zemljama Europske unije da pokušamo mijenjati navade kod e, populacije, kako kod djece i djeca su nam sve više pretila, a posebice kod staraca brojne bolesti degenerativne mogu se izbjeći sa povećanom tjelesnom aktivnosti i ukazivanjem što izbjegavati od hrane. Znači hrane koja nije kontaminirana, ali je štetna. Od, sad izlazim iz onkologije, odlazim u vaskularne bolesti, odlazim u kardiologiju, odlazim u cerebrovaskularne bolesti koje se mogu, kako je neko lijepo ovdje rekao, mogu se prevenirati i ne pojavljivati se ako bismo e, napravili jednu širu širu prevenciju, a u tome smislu isto tako držim, dijelim mišljenje s vama da bi na svim pakiranjima trebalo stajati osim kemijskih sastava, osim potencijalnih toksina, trebalo bi stajati i to vrlo naglašeno među ostalim i kalorijske vrijednosti kako bi onda potencijalni konzumer znao točno što mu i kakav rizik nosi, nosi takva hrana. Što se tiče E, vegetarijanstva, vegetarijanske prehrane, ja zapravo držim da treba zagovarati zdravu prehranu, a naravno da u vegetarijanskoj prehrani su brojni elementi zdrave prehrane, tako da ne vidim nikakav razlog zašto je se ne bi poticalo zašto je se ne bi poticalo, ali opet i vegetarijanska hrana sama po sebi ne znači da u sebi nema, o čemu smo više puta govorili, u sebi da nema pesticida i drugih čimbenika štetnih. Evo kažu mi da mi je vrijeme isteklo. Hvala vam lijepa. Euh, Hvala lijepa gospodine ministre. Možda bih e, samo želio zamoliti da preciznije odgovorite na jedno e, e, pitanje koje je postavljeno, to je strategija od polja do stola, farm to fork, što je strategija koju u kontekstu zelenog plana predlaže komisija, a veći broj pitanja vezano uz endokrine disruptore, pesticide i označavanje prehrambenih proizvoda e, svakako će biti zastupljene u toj konkretnoj strategiji. Što vi kao ministar zdravstva namjeravate e, učiniti kako bi ta strategija uistinu e, bila prezentirana i polučila ono o čemu se govori u vrijeme predsjedanja? Dakle, to nije nešto što je u nadležnosti samo ministra poljoprivrede ili ministra zaštite okoliša. Mene konkretno zanima na koji način se to odnosi na područje zdravstva. Radi se o jednom transverzalnom pitanju i mislim da veći broj zastupnika očekuje odgovor. Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, hvala vama što ste naglasili sa svojim upitom važnost toga projekta i mislim da bismo ga svi zajedno trebali podržati. Jer zapravo zdravo od polja do stola je nešto što je apsolutno pozitivno za vrijeme predsjedanja eh, Republike Hrvatske poticat ću transverzalu u tome smislu, da se ne govori samo u smislu poljoprivrede, nego posebice zdravstva, jer zapravo u konačnosti u zdravstvu, u bolesti, u životima plaća se ta cijena. Tako da ću s jedne strane poticati radne grupe da to razvijaju međusobno i s druge strane da svi zajedno ukazujemo na važenje, na važnost toga projekta koji ako ga pokušamo implementirati u sve zemlje Europske unije držim da ćemo napraviti jedan veliki zdravstveni pomak. Thank Hvala vam. A sada prelazimo na drugi krug pitanja. Ponovno počinje EPP Cindy Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, hvala vam što ste došli. U mjesecima koji su pred nama zajednički ćemo raditi na borbi protiv raka i postoje tri dvojbe koje me muče vezano uz to važno pitanje. Prvo, znate i sami da smo već povukli pitanje toksičnih kemikalija. Naša ambicija da imamo nultu stopu onečišćenja neće poslužiti samo zaštiti okoliša, već i zaštiti zdravlja. Moje pitanje je koje specifične mjere namjeravate poduzeti kako biste dali podršku strategiji nulte stope onečišćenja u borbi protiv raka? Drugo, bit će vrlo važno uključiti apsolutno sve skupine pacijenata. Mladi e, odrasli e, vrlo često zapravo nekako padnu u rupu između pedijatrijske skrbi i zdravstvene skrbi za odrasle. Podržavate li rad AJAS-a? To je posebna skupina koja se bavi pacijentima koji trebaju posebnu brigu i skrb. I na kraju željela bih naglasiti potrebu za sekundarnom skrbi. E, onkološka skrb, odnosno nakon što je provedena provedeno primano liječenje često izostaje. Što namjeravate učiniti kada se radi o sekundarnoj prevenciji i pomoći oboljelima od raka nakon liječenja? Hvala. Hvala za socijaliste i demokrate Simon Volkan. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani ministre. Na području zdravstva postoji mnogo tema o kojima bismo mogli razgovarati. Mene bi, na primjer, jako zanimalo kako ćemo konačno nedostatak lijekova u Europi zaustaviti, ali bih zapravo htio govoriti o jednoj temi s kojom se zapravo bavimo već e, određeno vrijeme, a to je provjera e, tehnologija HTR na engleskom. To bi trebalo ovisiti od toga da se e, nacionalni sustavi provjere harmoniziraju i da se ukloni dvostruko, dvostruko poslom i da se e, državama mogući da brže dođu do lijekova. I zbog toga je Europska komisija prije dvije godine iznijela prijedlog s njim u vezi, a ipak a treba reći da smo 14. veljače 2019. godine mi u parlamentu obavili naš posao, a da se pritom u vijeću ne događa ništa. Tamo je to još uvijek blokirano. Nameravate li tijekom vašeg predsjedanja konkretno u vijeću staviti ovaj važni dosije e, među vaše prioritete, da napravimo neki iskorak jer nam je potreban taj jedinstven sustav provjere kako bi svim ljudima u Europi omogućili pojednostavljeni pristup lijekovima. Bilo bi mi drago kada biste već sada možda imali neko konkretno rješenje za to. Hvala vam i puno uspjeha vam želimo jer vi ste u međuvremenu već peto predsjednje vijećem koje pokušava zaključiti ovaj dosije. Hvala za Renew Jan Vitemar. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Hvala vam što ste nam se pridružili. Želio bih postaviti jedno pitanje koje se nastavlja na ono o čemu je govorio prethodni govornik. Postoje poteškoće vezano uz podizanje razine svijesti eh, kada se radi o dostupnosti lijekova. To je čak i u nizozemskoj problem. Od 2002. do 2004. godine imali smo povremene nestašice više od stotinu lijekova, ponekad svega nekoliko mjeseci, ponekad e, čak i na duže razdoblje. U međuvremenu je došlo gotovo do udvostručenja Pogledate li podatke za 2019. godinu, vidimo čak da smo dostigli i e, osam puta veći broj. 769 lijekova je povremeno patilo od nestašice. Naš ministar zdravstva, Bruno Rajen, sada zapravo predlaže da unaprijed imamo na e, skladištu zalihu od e, barem pet mjeseci, dakle dostatnu količinu lijekova za barem pet mjeseci unaprijed kako bismo na neki način izbjegli ove probleme. Naime, postoji bojazan da bi u kontekstu Brexita ovaj problem mogao postati još gori da moramo djelovati odmah. Jedan od prijedloga na koje ukazuju stručnjaci jest da zapravo moramo izvore, e, resurse koji su nužni za proizvodnju lijekova vratiti e, na europski kontinent e, kako bismo osigurali da nismo toliko ovisni o resursima i posebice djelatnim tvarima koje dolaze iz drugih, konkretno trećih zemalja. Što vi mislite o tome i što ćete raditi po tom pitanju tijekom predsjedanja Republike Hrvatske vijećem eu Hvala vam. Nemamo govornika niti za zelene, niti za ID, pa prelazimo na ECR. Gospođa Kospin. Gospođa Kospinska. Ona još nije stigla, ne? Onda prelazimo na klub GUE. Gospođa Konječna ima riječ. Dziękuję. Eh, vážený pane ministře, eh, Hvala vam. Hvala vam, gospodine ministre, što ste ovdje s nama i ja ću se također nastaviti na prethodne govornike jer naime kada je nova povjerenica za zdravlje bila ovdje pred nama onda nam je obećala da neće dopustiti da se uredba o HTA-u o provjeri zdravstvene tehnologije e, i dalje zadrži u blokadi, ali nažalost u, među vašim prioritetima predsjedanja ne vidim tu temu i zapravo se niti ne usudim <laughs> pitati kako to mislite zaključiti jer to ne vidim niti među vašim prioritetima. I zbog toga bih htjela znati koje sljedeće korake namjeravate poduzeti kada se radi o tom dosjeu. Održavaju li se razgovori između vijeća i nove povjerenice što se tiče toga Zar doista ne mislite niti donijeti neko opće stajalište unutar vijeća kako bismo mogli nastaviti raditi dalje na tom dosjeu jer se ja bojim da je to nešto što naravno e, se tiče država članica i možemo imati duge pravne rasprave o tome kako ćemo podijeliti suverenost i tako dalje, ali prije svega se ovdje radi o tome kako ćemo dobiti veći pristup lijekovima i činjenica da nemamo ujednačen pristup, što znači da e, pojedini pacijenti iz pojedinih država članica Europske unije imaju e, zakašnjeli pristup lijekovima što je neprihvatljivo i u ovom trenutku je vijeće, dakle vi e, ono koje može nešto napraviti po tom pitanju jer mi smo očito, a isto tako i povjerenica spremni na to i molim vas dakle recite nam e, točno kako mislite to riješiti. Hvala vam. For EPP, Glavak. Gospođa Glavak za EPP. Thank you, Mr. Chairman. E, čitav niz različitih pitanja ovdje postavljeni kao što je ministar rekao, a s obzirom da dolazim iz Hrvatske, Vijećem Europske unije ne mogu se sva pitanja riješiti u šest mjeseci. Međutim, ono što se može sažeto je i u prioritetima hrvatskog predsjedanja. Željela bih još jednom naglasiti i pohvaliti i da vi kolege znate u prvom tjednu ove godine u tri hrvatska centra napravljen je rekordan broj transplantacija pa je nove organe, a time i novi život dobilo 19 bolesnika. Mislim da je to veliki uspjeh za Hrvatsku. Uz Španjolsku Hrvatska uživa status zemlje, vodeće zemlje u svijetu prema broju darivanih i presađivanih organa. Hrvatska ima jasno definiran, transparentan te učinkovit nacionalni transplantacijski program kojim se među rijetkima u svijetu uspješno odgovorilo na najveći izazov u području transplantacijske medicine, globalno prisutni nedostatak organa. Zahvaljujući uspješnom eh, modelu darivanja i presađivanja organa E, Baziranom na najvišim naravno etičkim standardima pacijenti u mojoj zemlji imaju osiguranu dostupnost metode liječenja presađivanjem organa u rekordno kratkom vremenu. Hrvatska bilježi jednu od najviših stopa darovanih organa u svijetu 30 i više. U sljedećim mjesecima e, pokrenut će se i program transplantacije pluća. Poštovani ministre, stoga je jasno zašto je hrvatsko predsjedništvo odlučilo uzeti ovu temu, dakle donacije i transplantacije organa kao jedan od prioriteta u području zdravstva. Međutim, mene zanima planirate li uzeti u obzir nedavno objavljenu procjenu Komisije o zakonodavstvu o krvi, tkivima i stanicama, na koji način i kakav je planirani ishod predsjedništva za rješavanje ove teme. Zaključit ću ono što svi znamo, ono o čemu svi govorimo, zdrav čovjek zapravo je najbogatiji čovjek iako toga često nije ni svjestan, pa budimo svjesni toga što želimo učiniti i u ovom području i dajmo podršku Hrvatskoj e, tijekom predsjedanja. Hvala vam lijepa. Thank you for Hvala vam. Gospođa za SND. grazie ministro Hvala vam, hvala vam gospodine ministre na vašem uvodnom izlaganju. Već je jasno i e, bilo iz mandatnog pisma zapovjednike da je Europskoj uniji potrebna jasna strategija kako bismo imali sigurnu opskrbu lijekovima i garanciju za cijenu. Sektor patenata je tu vrlo odlučujući. A generički lijekovi čine 70% izdanih lijekova u Europi. To je nešto što doista spašava živote. Što Hrvatsko predsjedanje misli učiniti kako bismo imali ravnopravni pristup za sve pacijente u Europi? I smatrate li potrebnim da se tu možda održi jedan e, okrugli stol sa svim zainteresiranim stranama. Mislim da je jako dobro što ste rekli da se mislite pozabaviti temom raka i strategijom protiv raka. Predsjednica von der Leyen je već rekla da će to biti jedno od njenih e, e, ciljeva i da ćemo imati i jedan plan za borbu protiv raka na razini Europske unije. Vrlo je važno da se ova tema, to su rekli prethodni govornici, da se obradi na holistički način. Naravno da s jedne strane moramo imati e, taj aspekt terapija, ali isto tako je važna i prevencija. I mislim da je važno da se održi znanstveno istraživanje o tome. To je nešto što trebaju sve države članice Europske unije poticati. To je važno. Što Hrvatsko predsjedanje u tom smislu misli napraviti i Zatim još jedno pitanje. Mnoga ste pita, već, pitanje već dobili o tome što se tiče Nutri-Scora. Znanstveni temelj za Nutri-Score je vrlo važan. Moramo informirati europljane i europljanke o tome. Vrlo je važno da, sve to, da se sve to temelji na znanstvenim informacijama. Hvala. Hvala vam. Suzana Solis u ime Kluba Renew. Hvala vam lijepa i hvala što ste došli. Što se tiče transplantacije, e, drago nam je čuti da je to jedna od, jedan od prioriteta i Španjolska je jednako tako među e, vodećima po transplantacijama pa smo i na to ponosni. I e, htjela bih čuti nešto o pretilosti, rastućem problemu, problemu javnog zdravlja i kroničnih bolesti e, koji e, je posebno izražen kod dječje populacije. I jednako tako e, zanimaju nas mjere koje će se poduzimati protiv te pojave te označavanju prehrambenih proizvoda i osim toga, sama strategija od polja do stola nas zanima i zanima nas jednako tako hoće li se to uključiti u sustav označavanja, odnosno hoće li e, potrošači na transparentan način vidjeti da su proizvodi proizvedeni na zdrav i održiv način. Jednako tako želim e, pitati e, i nešto o HTE uredbi i E, dva cilja, a to je staviti na raspolaganje e, zdravstvene tehnologije koristeći naša sredstva, pa me e, zanima u kojoj fazi su pregovori o tome i što vi o tome mislite. Hvala vam. U ime kluba Pučana, Novak. Ministar, lepo vas pozdravljam, zahvaljujem se za vašo predstavitev in vam in Hrvaški želim tudi uspešno predsedovanje Evropski uniji. Govorili ste... Govorili ste o e, donacijama organa. Hrvatska je uspješna u tome, kao i Slovenija. Slovenija uspešno opravlja transplantacije organov, žal pa imamo premalo darovalcev. Darovati organe je seveda humano dejanje, vendar imajo ljudje pomisleke, ker se bojijo. No, no translation. Translation problem in English. Nema prijevoda sa slovenskog. <laughs> ste ne. Imamo sada prijevod, možete nastaviti. Should I begin again? if you could start again even shortly. Okay? yeah. <laughs> Želim vam uspješno predsjedovanje, gospod minister. Govorili ste od... Hvala vam, gospodine ministre. Želim vam uspješno predsjedanje. Govorili ste o Donorstvo organa i Slovenija je su tako vrlo uspješna na tom području za srce, e, bubrege i jetru i transplantacije tih organa, ali imamo premalo donora. Jesu li naši protokoli dovoljno dobri, to se ljudi pitaju, ima li nekih e, drugih problema e, koje treba uzeti u obzir. I pitanje koje se postavlja je to kako postići da ljudi vjeruju u tom sustavu i da doniraju organe i da ne dođe do nikakve nezakonite trgovine organima ili do nekih e, nezakonitih praksi. Govorili se također i o staranju stanovništva i o s tim povezanom trošku, o visokim izdacima. Mi da već e, određeno vrijeme govorimo o jednom posebnom aktu što se tiče e, dugoročne zdravstvene skrbi, ali vlade to odlažu zato što je to vrlo skup prijedlog. A imamo sve više svakog pritiska e, onih koji govore u prilog eutanaziji. Neke države članice već e, dozvoljavaju eutanaziju, ali i tu postoje određene malverzacije, možda doći zlouporabe sustava. Ja moram reći kao prvo da sam ja protiv eutanazije jer ne vjerujem da nitko, e, da, da ljudi imaju pravo intervenirati u tuđi život. A zanima me postoje li doista dobri sustavi kontrole onim državama koje imaju legaliziranu eutanaziju i može li se na to isto tako možda u budućnosti usredotočiti u ovom trenutku i rasprava na europskoj razini? Hvala vam. Redu i zadnje pitanje danas će postaviti Gunter Zidel. Uh, Poštovani gospodine ministre, uh, moje pitanje tiče se određivanja cijene lijekova. Nažalost, uh, imamo lošu situaciju što se pristupa osnovnih lijekova u mnogim državama članicama i e, diljem Europe imamo prevelike razlike što se tiče e, raspoloživih mogućnosti terapije, prevelike cijene za nove lijekove i za inovativne mogućnosti terapije, što znači da imamo sada društvo sa e, dva sloja, sa slojem onih koji si mogu dopustiti te skupe lijekove i sa slojem onih koji nemaju pristup tim terapijama ili to mogu dobiti pristup tek nakon mnogo vremena i stoga me zanima koje konkretne mjere vi mislite poduzeti tijekom vašeg predsjedanja kako bismo imali e, pristup e, hitno potrebnih e, lijekova koji će biti brz za pacijente, a koji će istodobno biti moguće financirati što se tiče osiguravajućih duštava. Hvala. Poštovane zastupnice i zastupnici, još jednom hvala na vašim upitima ja ću pokušati napraviti sažetak i odgovoriti na što više upita koje ste postavili, gdje naravno lakoga odgovora nema. Da je odgovor lak, on bi se već dogodio, već bi to bilo, bilo riješeno, posebice kada je riječ o H2 dosjeu, odnosno pristupačnosti lijekovima. Dakle, ovdje trebamo govoriti otvoreno. S jedne strane Postoji značajan utjecaj farmaceutske industrije i veledrogerija koje pri tome nastoje gdje god mogu ostvariti veći profit, a s druge strane svi se pomalo zatvaramo pod e, svoje kišobrane koje se zovu država u kojoj jesmo i pokušavamo pribaviti što niže. Dosadašnji pokušaj sa malim skupinama izići na zajedničko pregovaranje i dobiti E, što nižu cijenu nisu dali rezultata. Ali ja ne vidim razlog i to ćemo pokušati za okruglim stolovima i na stručnim društvima, ali naravno i na najvišim razinama pokušati ako smo u Europskoj uniji našli konsenzus za brojne stvari koje smo riješili, ja ne vidim razlog zašto ne bismo krajnje otvoreno pokušali razgovarati da svi zajedno nastupimo glede pristupa tehnologijama, odnosno pristupa lijekovima i pokušati ih dobiti po što nižoj cijeni. U tome smislu za vrijeme našega predsjedanja pokušati ću opetovano inicijativama pokrenuti taj postupak da ne izlazimo u malim skupinama od ponekoliko nekoliko zemalja, nego da pokušamo izići svi zajedno. Što se tiče inovativnih lijekova, rekao sam već ranije to je prostor istinu koji će biti izazov u godinama koje su pred nama, a kako osigurati što prije, a pritome poštovati stručne i znanstvene standarde. Svi smo mi koji smo u medicini svjesni i nagledali smo se u godinama iza nas da nerijetko farmaceutska industrija plasira lijek, napravi promičbu za njega, senzibilizira udruge bolesnika, i onda taj lijek krene, nakon godinu, dvije, tri samo u tišini nestane. I niko se više ne pita koliko je milijardi bačeno i koliko je korist bila. Dakle, osim, osim e, političkih, financijskih bordova u EU treba maksimalno senzibilizirati i stručnu razinu da nam se ne događaju. I sada kada bi se nekoga od vaših liječnika iz vaših zemalja pitalo čuli biste da brojni lijekovi su prije godinu, sedam godina ili danas isforsirani da idu doslovce preko noći, a od kojih je upitna odgovornost, tako da moramo slušati i glas struke, glas znanosti i glas dokazanosti pozitivnih učinaka određenoga lijeka, a ne samo s jedne strane želje bolesnika i članova obitelji da im se pomogne, a s druge strane želje farmaceutske industrije za ostvarivati profite. U tome smislu držim da trebamo maksimalno otvarati dijalog. Neće to biti lako riješiti jer uvijek su to s jedne strane potreba i želja bolesnika i bolesnoga i s druge strane oni koji se bore za profit. Dakle, za vrijeme presjedanja, nadam se i tako kasnije, pokušat ću maksimalni broj sastanaka na tome tragu, kako bismo što bolje znanstveno i stručno kontrolirali ma koji lijek, jer u novim lijekovima je budućnost čovječanstva i budućnost medicine, ali isto tako s druge strane da to bude po jasnim kriterijima i s treće strane da u trenutku dokazanosti to bude dostupno svakome bolestnom u Europskoj uniji. Naravno, tada se javlja moment, a tko to može platiti, jer su opet, razlike su u cijenama velike. Cijene nekih lijekova iznose po pojedinome pacijentu nekoliko milijuna godišnja terapija za sobom povlači, tako da često puta imamo deklarativno, humano, etično, treba ga dati svakome, a s druge strane Postavlja se pitanje mogućnosti plaćanja. Naravno da mi iz siromašnih zemalja teže se možemo nositi nego vi iz bogatih zemalja da možemo osigurati ta sredstva. I o tome treba maksimalno pošteno, korektno, otvoreno razgovarati, a ne populistički zagovarajući ovako i onako, ali uvijek u osnovi nastojati poštovati sigurnu dokazanost lijeka i s druge strane pokušati ga na razini Europske unije Eh, osigurati što prije i po što nižoj cijeni. Glede upita, ovdje je netko lijepo postavio upite zapravo gdje pacijente sa zloćudnim bolestima izliječimo, a onda ih simbolički rečeno zaboravimo. Dakle, zaboravimo se o njima brinuti dovoljno na razini sustava kako bi bili dalje praćeni, kako ne bi došlo do recidiva bolesti ili kako ne bi došlo do double disease, jer se za tri, 5, 7 godina javlja neka druga zločudna bolest na koju ne mislimo. I s druge strane imamo nedovoljnu brigu o njihovome e, psihoemocionalnome stanju. Naime, svatko onaj ko se suočio sa dijagnozom koja nosi vrlo, vrlo visoki vjerojatnost ishoda smrtnoga nosi zapravo i promjene u emocionalnome, u socijalnome smislu i na tome tragu ćemo isto na bordovima koji će se događati o onkologiji poticati da i u tome smislu trebamo se bolje u Europskoj uniji organizirati. A još jedno je taknuta ovdje tema, mi smo kad smo govorili o transplantaciji imao se dojam da smo samo govorili o transplantaciji solidnih organa. Međutim, suvremena medicina veliko područje krije u području kiva i stanica. I tamo će se događati i već se sada događaju velike, velike promjene i veliki ishodi. Poglavito kod djece se događa sa transplantacijom koštane moždine, odnosno tkiva. Tu naravno treba ću činiti sve da ne bude zlouporabe, ali uistinu su puno puta suzeni resursi od koga i koliko imate stanica ili tkiva iz kojih onda možete napraviti transplantaciju, odnosno implantaciju ako govorimo o vezivnom tkivu, o drugim tkivima, da ne otvaram sad medicinske teme gdje možemo pomoći bolesnome, tako da ćemo u projektu transplantacije naravno razgovarati i o tkivima i o stanicama. Netko je ovdje taknuo ispravno research, odnosno istraživanje. E, dobrim dijelom research drži monopol farmaceutska industrija jer znaju uloženi novac u research višestruko se vraća. Zato ćemo pokušati i vas ovdje senzibilizirati, hvala vam lijepa koji je postavio taj upit ovdje o researchu, e, pokušati senzibilizirati kako bismo više izdvajali iz EU fondova za istraživanje i rezultati u istraživanju donose zapravo višestruke dobrobiti i kratkoročno i dugoročno i pokušat ćemo na okruglim stolovima i bordovima razmatrati i senzibilizirati druge resore koji odlučuju o novcima. Mi u zdravstvu nažalost ne odlučujemo o novcima ili malo odlučujemo, pokušati ih senzibilizirati da investiranje u istraživanje je jedna velika, jedna velika pozitiva. Vi ste postavili kolegice iz Slovenije upit kako dobiti više donatora. Nema lakoga odgovora, ja vam mogu prenijeti naše iskustvo kada smo u to krenuli intenzivno e, negdje krajem dvD prije 20 godina kad smo u to krenuli. Prvo, mi koji smo u sustavu, kod na smrt bolesnih ljudi, kod kojih smo znali zapravo da de facto imamo moždanu smrt, pokušali smo više izravno napraviti timove od anesteziologa, neposrednoga liječnika koji vodi umirućega pacijenta do psihologa e, koji su razgovarali s članovima obitelji. I na taj način, s druge strane smo imali medijsku potporu. Dakle, radili smo okrugle stolove sa novinarima koje smo pokušali dobiti e, da u pozitivnom smislu idu na poticanje šire javnosti. Mislim da na tome tragu kad budu se vodile te teme ćemo vam prenijeti sva svoja iskustva koje smo korake radili, koje bi možda bilo dobro i u drugim zemljama gdje uvjetno rečeno nešto je slabiji, slabiji odaziv. Tako da ako se uloži trud mislim da se može podizati. Mi smo za nekih pet godina nam je trostruko poraslo kad smo u to, kad smo u to krenuli. Eh, glede eutanazije, što je ovdje neko postavio upit, eutanazija, kad se gleda golo medicinski, nažalost, nekada uistinu je medicina nemoćna. Nemoćna i vi znate po svim znanstveno-stručnim kliničkim parametrima da takvome pacijentu eh, medicina ne može pomoći. Međutim, uzimati u svoje ruke da čovjek sudi ko će kada prestati živjeti, to je nešto što uistinu zahtjeva velike, velike razgovore, a posebice u aspektu zlouporabe. Dakle, neke zemlje koje to imaju, naravno da imaju regulativu i da u tome smislu postoje pozitivna iskustva gdje zlouporabe nema ili ona minimalna, ali je nešto o čemu treba razgovarati. Ja sam kao i vi koji je govorio Osobno sam protiv eutanazije jer mislim da čovjek nema pravo gasiti drugi, život, ali u svakom slučaju treba otvoriti dijalog kao svemu otvoriti i, ovaj, i to sigurno konsenzusa ne može biti. Uvijek će biti jedna podijeljenost. Da li je to produžavanje patnje na smrt bolesnog čovjeka kojemu nema lijeka ili je to oduzimanje života. Uvijek će se oprečna mišljenja imati tako da je to vrlo teško reći. Međutim, i tamo gdje ima eutanazije, gdje je zakonski riješena, mislim da maksimalno treba učiniti sve kako, kako ne bi bilo kako ne bi bilo zlouporabe. I konačno, pa ću time onda i završiti, što se tiče inovativnih lijekova i jednakoga pristupa, uistinu ćemo za vrijeme predsjedanja Hrvatske pokušati mobilizirati Europsku uniju kao cjelinu. Kao cjelinu kako bismo pokušali postići konsenzus kako krenuti zajedno, ne pojedinačne zemlje ili nekoliko zemalja, kako što prije i što jeftinije doći do lijeka. Hvala vam lijepa. Thank you very much, Minister. Hvala vam lijepo, gospodine ministre. Vi ste se odredili vrlo jasne prioritete, a čuli ste isto tako i mnogo konkretnih pitanja od strane zastupnika i stoga očekujemo od predsjedanja da će nam pomoći u smislu napretka po pitanju ovih određenih tema koji smo se danas kratko dotakli u redu. Hvala vam lijepa i želim vam sve najbolje kao što je već netko ranije rekao. Hvala vam. So Evo imamo e, pet e, minuta, odnosno malo smo pobrzali, a možemo i iskoristiti ovo vrijeme za raspravu, a e, sad ćemo nastaviti s usvajanjem dnevnog reda. Smatra se usvojenim i nekoliko objava. Osim uobičajenih e, jezika imamo ukupno 21, a e, evo i e, imamo elektroničku dostupnost. Pa ćemo imati prvi sastanak radne skupine za zdravlje sutra u 12 sati minuta E, predsjedatelji će predsjedati i to će biti prilika za neke stručnjake da nam predstave dvije nedavne studije prvo koristi od e, mjera Europske unije u politici zdravlja i politika javnog zdravlja i e, izazovi budućnosti. Pozvani ste da sudjelujete, a drugi datum koji e, treba imati na umu je 4. veljače, svjetski dan karcinoma i Ovdje u parlamentu ćemo započeti s javnim konzultacijama e, s dionicima o budućem akcijskom planu za karcinom, te e, nemojte okljevati, pridružite se i 21. dakle sutra, ali i 4. veljače. Imamo i nove kolege u tajništvu Envija. I'm not supposed to speak. Okay. I would like to welcome Magda Guzovska, who's a new committee assistant. Uh, ja sam nova pomoćnica u odboru. Tu je i Angelika Bruns. Dakle, evo, nove kolegice u tajništvu koje vam stoje na raspolaganju. <laughs> That's a welcome. Uh, Pozdravili smo ih i dali im dobrodošlicu i Okay, next item is uh, Sljedeća je točka izvješće o trijalozima i o glasanju koje se približava, dakle imamo taksonomiju, uspostavu okvira za omogućivanje održivog eh, razvoja i 16. prosinca postigli smo eh, dogovor eh, sasvim blizak stajalištima parlamenta o velikom broju pitanja. Glasali smo zajedno s ekonom jer se radi o zajedničkom tekstu i 23. siječnja u četvrtak u 9 će biti to glasanje i e, molim vas trebate doći, trebate doći e, da e, biste glasali za ovaj tekst koji smo teško postigli. Radi se o kratkom sastanku od 15 minuta, zajedničkom sastanku Ekona i Envija, četvrtak u 9 sati ovaj tjedan. Zatim konačni sporazum kvalitete, o kvaliteti vode za ljudsku uporabu i o tome ćemo glasati. Tu je puno e, tema o e, pristupu e, koji se temelji na riziku i inicijativi e, o pravu europskih građana na e, čistu vodu, zatim mikro onečišćivači, e, mikroplastika, zatim disruptori o kojima se govorilo. O tome će se glasati idućeg mjeseca. Sutra se glasa i o posljednjem sporazumu trijaloga o minimalnim e, uvjetima e, i s tim e, smo se suglasili s vijećem u prosincu. Dakle, ova tri dosija smo zatvorili za finskog predsjedanja i treba reći da je to dobro odrađen posao. Prelazimo na sljedeću točku, a ona se odnosi na Prijedlog preporuka koordinatora od siječnja elektroničkim putem ste dobili e, tekst, pa možemo ići dalje. Samo da pogledam što je to, koja je naredna točka. Današnja velika točka. vremena imamo, čak smo evo nekoliko e, minuta unaprijed, ali imamo ovdje i e, voditelja pregovaračkog tima, voditeljicu, pa će ona reći o tome. Kao što znate, dosje o kojem e, sad razgovaramo je, su emisije i sukladnost odnosno ne prelaženje NOx limita 80 kg za dizel za automobile i uz marginu pogreške e, koja e, je već e, ugrađena u testnu opremu. Margina pogreške je tu zbog e, određenih tehničkih nejasnoća u pogledu pogreške, ali tražit ćemo i razjašnjenje toga. I naravno željeli bismo proširiti ovu raspravu, dakle o NOx granici ili ograničenju koje bi e, trebalo stupiti e, na snagu u okviru euro 7 ili euro 6 prijedloga i e, komisija će se time baviti u prvoj polovici 2021. Važno je međutim da budemo i pravno ispravni i mislimo da je ovo reakcija na E, presudu e, u svezi e, ove, teme, odnosno čimbenika ili faktora sukladnosti i za sad radimo s ovim postojećim faktorima. Znamo da je uložena žalba i mislim da treba biti pripravan raditi e, na temelju toga da će biti u konačnici potrebno suodlučivanje temeljeno na znanstvenim činjenicama, a e, faktor sukladnosti je smanjen sa 1,5 na 1,43 i e, na temelju GRC-ovih zaključaka i poboljšanja točnosti prijenosne mjerne opreme i e, to bismo još mogli e, revidirati, međutim na temelju ovih znanstvenih podataka to je kako sada stvari stoje. I to bi se trebalo ažurirati na godišnjoj e, osnovi i trebalo bi se mjeriti tehnički napredak e, testne opreme e, i još imam dva pitanja za komisiju. Koliko razumijem objava Gercevog izvješća koje je bilo predviđeno za sjećanj je odgođena do veljače i e, moja informacija da su e, dodali svojim analizama još neke informacije to je dosta nejasno koje su to dodatne informacije i je li e, veljača konačni datum budući da svi još uvijek e, misle da se radi sa vrijednošću 1.32 maksimalne sukladnosti i željeli bismo znati i očekuje li se promjena e, recimo na temelju revidiranih e, novih podataka e, i možemo li znati koji su razlozi dodavanja novih podataka ovoj analizi. Drugo je pitanje, kao što sam već rekla, odnosi se na standardizaciju PAMova i to je u tijeku, ali nemamo odgovor o tome kada će e, e, ćemo dobiti e, korištenje najboljih mogućih tehnika za ove pumpe mislimo i ima i postoji već mandat i trebamo vidjeti hoće li se on ažurirati i kakve ćemo informacije dobiti. Ovo su dva dijelića e, slagalice koji nedostaju pregovaračkom timu da bi e, postigao e, napredak, a vjerujem da će i drugi klubovi reagirati. Dajemo, dat ćemo kasnije riječ komisiji. Koje, je tu? Da, evo, upravo je stigla predstavnica komisije, ali mislim da bi bilo e, bolje da daju cjeloviti odgovor. Hvala vam i hvala e, izvjestiteljima ne možemo o ovome e, razgovarati, a ne imajući na umu da to dolazi nakon dizelskog e, skandala, jer e, imali smo jasnu situaciju, trebalo bi smanjiti faktor sukladnosti na jedan i imamo i des dogovor i sad e, faktor sukladnosti čak e, nazivaju drugim e, imenima, međutim to je ipak pravna rupa. No, dakle, ti su faktori, oni koji omogućuju 160 miligrama po kilometru i 120 120 e, e, mg po kilometru noksa i e, to je zapravo premašaj od 80 mg i pitanje je postoji li potreba za uključivanje faktora sukladnosti i budući da imamo kontradiktorne rezultate nekoliko neovisnih testova. Dakle, rezultati trebaju biti takvi da bi se postiglo e, vrijednost nižu od 1,5 vrijednost oksa ili e, manje od 80 po kilometru. I e, ako imamo 80 miligrama po kilometru to se ne može opravdati to znači zapravo da se i dalje koristi manje učinkovita tehnologija. Primjena faktora sukladnosti bilo koje vrste odstupanje je e, od e, ograničenja emisija i e, Mislim da je ovo vrlo opasan presedan i e, odluka da se podnese zakonski prijedlog za e, vraćanje e, prethodno usvojenog faktora sukladnosti za nas nije prihvatljiva. Mislimo da je ono što je postavljeno nedovoljno ambiciozno, 80 E, miligrama po, kilo, e, po kilometru je usvojeno pred 8 godina i već sad e, imamo i automobile koji dolaze na tržište a da nije omogućena fleksibilnost i ukoliko imamo za dizel 80 miligrama po kilometru, to je još uvijek puno više nego za e, benzinske automobile gdje je 60 miligrama po kilogramu, e, po kilometru. I e, da bi svi dobili iste uvjete, nema razloga da se jednoj tehnologiji omogućuje veće onečišćenje, a trebalo bi smo omogućiti znači i fleksibilnost za onečišćenje koje je više 2,1 ili 1,4 puta e, od sadašnjeg ograničenja. I e, Dakle, trebalo bi onemogućiti premašaj e, ovih ograničenja i opremiti sva dizelska vozila sa tehnologijom koja omogućuje ovo praćenje. I mislim da izvjestitelj ne može o tome meritorno govoriti i e, mi stojimo za, na raspolaganju za e, moguće amandmane. Hvala vam lijepa i hvala na e, predstavljanju ovog izvješća. E, ja se slažem s onim što rečemo. Prvenstveno e, trebamo biti puno ambiciozniji ako želimo sprečiti onečišćenje. Govorimo o zdravlju i tisućama smrtnih slučajeva širom Europe koje je moguće spriječiti. I upravo zato trebamo e, održati one obveze koje su preuzete zelenim planom i trebamo e, i ne ovakvo zakonodavstvo nego ambicioznije koje će omogućiti e, da E, automobili koji kruže Europom e, imaju što je moguće niže emisije. I trebamo konkretan e, datum koji će E, koji će biti obveza za komisiju, a to bi bio lipanj 2021. E, godine. I treba razdvojiti nadležnosti. Nadležnosti i odgovornosti. Prvo, e, proizvođača automobila da ni u kom slučaju 80 mg po kilometru ne smiju premašiti. Dakle, u stvarnim uvjetima i od siječnja 2020. za sva nova vozila Ovaj čimbenik je jedan za e, proizvođače i 0,43 e, kao margina pogreške e, kod mjerenja i trebamo dakle imati na umu i svojstva i mogućnosti mjerenih uređaja i imamo i e, zajednički istraživački e, centar i njihovo izvješće e, koji smo dobili i dobili smo izvješće u kojem se govori o vrijednosti od 0,32 i to je izvješće na raspolaganju i kao što smo čuli u prezentaciji to bi trebalo uključiti i u ovo izvješće e, uz naznaku da je neophodno smanjiti e, marginu pogreške. Zatim tu je pitanje standardizacije e, i što se tiče samih uređaja i uvijek trebamo koristiti uređaje koji se temelje na najnovijoj e, tehnologiji i to bi trebali biti e, certificirani uređaj i onda ne, ne trebamo marginu pogreške. On, ta bi margina pogreške trebala biti nula i upravo zato treba reći da proces standardizacije koji se upravo sad odvija pred odborom za standardizaciju e, bi trebao e, zaključiti taj posao uzevši ovo u obzir. Što se tiče faktora sukladnosti, e, postupak je odobren 2016. godine u ovom parlamentu i e, mi smo dali e, upravo tada i naputak proizvođačima industriji da na tome počnu raditi. I trebali bismo e, sada kroz postupak vratiti prethodne vrijednosti Dakle, ponovno vratiti koeficijente e, u e, običnom postupku, redovnom postupku i e, mislim da bi trebalo uzeti međutim u obzir sve ovo ostalo što zahtjeva mjesece i mjesece planiranja budući da se radi o složenom postupku. 87% svih e, vozila e, imaju e, niži limit od 80 mg po kilometru, što mislimo da je dobro. Međutim, gospođo Lali, što se događa sa ovim ostalim vozilima koji nemaju ta ograničenja? koja nisu prošla e, homologaciju i e, mislim da nam je potrebno prikupiti znanstvene podatke da bismo mogli odlučiti o sukladnosti. Sada zeleni Basekut. Mislim da je ovo donekle i ponavljanje svega onoga što je rečeno kod prve razmjene mišljenja. Zahvaljujem izvjestiteljici na e, radu na e, nacrtu izvješća, ali ja se s njim ne slažem. Moram e, odgovoriti i izvjestiteljici u sjeni Rinjua, možda se ne razumijemo baš potpuno. Reko ste da je od 2016. demokratski usuglašeno, ali problem je u tome da smo standarde već imali 2007. godine i radi se 80 miligrama i svi su proizvođači znali da su morali raditi na temelju tog standarda. Dakle, od 2007. se to zna. E, i e, imaju e, dakle sigurnost i znaju za to od tada. A kasnije su se dovijali različitim trikovima, čak su to prebacili na dizel. I onda delegiranim aktima komisija pokušava to promijeniti. Mijenjali su zapravo temeljni zakon putem delegiranih akata. Mi, Zeleni, SND, ALDE tada i GUE E, međutim smo izgubili jer e, kod prigovora na delegirani akt trebate apsolutnu većinu. Međutim, ako želite nešto mijenjati, to ne radite delegiranim aktom, nego e, redovnim postupkom. I to je rekao i sud. I sud je presudio da je to trebalo e, ići u normalnom, redovnom e, zakonodavnom postupku, a ne delegiranim aktom. I tako bi trebalo biti. Vi možete mijenjati mišljenje i reći Nama je sad u redu da se uvedu e, faktori suglasnosti e, sa nižim standardom od onog kojeg smo imali 2007. ali budimo pošteni pa to recimo. Dakle, mi smo proizvođačima već dali određenu sigurnost u tom pogledu 2007. A to je da trebaju raditi i baratati s vrijednošću od 80 mg po kilometru. A sad zapravo idemo na daljnje ublaživanje standarda od pred 12 godina e, i to treba otvoreno reći. Ako to prihvatimo, prihvatit ćemo i presedana, to je da prihvaćamo da u bilo čemu o čemu odlučujemo možemo e, postupati na isti način. E, kad se radi recimo ograničenjima brzine ili sličnom. I Zapravo, na taj način se e, e, može bilo što mijenjati. Dakle, vi ćete voziti 100 e, na sat ili ćete reći vozite 100 na sat puta 1,4. To se sve može tako raditi, ali nemojte nam reći da je o tome demokratski odlučeno jer smo bili protiv toga i znali smo da će i Rinju sa novim sastavom, vjerovali smo da će nam se u ovoj borbi pridružiti, ali e, mi zapravo e, smo iznevjerili i naše građane i naše gradove e, omogućujući ovakvu, ovakvo ograničenje. Ja bih vas apelirao na vas da to ne dozvolite. Za ID nema nikoga, za ECR gospođa Zaljovska. Hvala vam lijepa, ovo je doista sve e, emocionalno izneseno, a mi bismo zapravo trebali biti smireni. E, slažem se iako vam to može doći kao razočaranje, e, slažem se s izvjestiteljicom jer je dosljedna u onome o čemu izvješćuje jer želi da budu donesena konačne odluke i želi pružiti industriji pravnu sigurnost uz djelovanje u normalnim okolnostima. No, izvjestiteljica je organizirala e, sastanak e, s komisijom i s ECR-om e i dakle istraživačkim centrom. Međutim, imamo dosta ne, e, pitanja na koje nemamo odgovora. Jer e, naša pitanja izgleda uzrujavaju istraživački centar i komisiju. Čini nam se da testiranja nisu dovršena govorimo o tehnologiji, tehnološkoj opremi i trebali bismo zapravo imati određenu maržu, eh, dakle marginu za eh, neadekvatnosti i eh, to sve zapravo nas ostavlja u dvojbama i mi bismo željeli nove odredbe predložiti 11. članak prvi stavak komisija uključuje vrlo preciznu odredbu, toliko detaljnu i preciznu da bi ona mogla čak biti i problematična za srednje mala poduzeća koje proizvode rezervne dijelove. Oni bi mogli radi toga biti eliminirani e, s tržišta. Mi bismo željeli e, zaštititi tržišnu utakmicu, pa zbog toga ćemo predložiti izmjene. Hvala vam lijepa. Gospođa Konječna Gue, e, zadnja koja će govoriti za pregovarački tim. Hvala vam lijepa, poštovane kolege. Kao što sam e, rekla, rekla sam vam zapravo što o ovome mislim i govorit ću kratko o nacrtu izvješća. Svjesna sam e, i nastojanja izvjestiteljice e, da rašisti neke dvojbe oko toga kako se određuje faktor sukladnosti i komisija bi nam trebala jasno dati do znanja kad će izvješće biti dostupno i koji će biti sljedeći koraci koji će se poduzeti. Prije nego što je govorio kolega od zelenih, e, vidjela sam i razumjela sam e, da zapravo činjenice bi trebale biti snažnije od e, emocija i doista vjerujem da zbog pravnih dvojbi i nesigurnosti o tome koje su to vrijednosti koje su potrebne za homologaciju tipa s obzirom na emisije u, u imamo e, vrlo kratko vrijeme za amandmane e, o performansi vozila i još uvijek nemamo izvješće istraživačkog centra pa ne vidim kako bismo mi mogli se uputiti u ovo i krenuti i to bez stranačke politike i emocija to riješiti. Dakle, ne možemo e, ne poštovati zakone koje smo sami donijeli. Za godinu dana idemo u još jednu reviziju ovoga. Za 12 mjeseci možemo dobiti čvrste pokazatelje i možemo govoriti e, o stajalištima. Ali sada uz ovoliko e, emocija i šireći strah, mislim da bi bilo e, doista neodgovorno ići dalje u postupak. Možemo e, staviti na papir neke brojčane pokazatelje koji nisu znanstveno niti činjenično dokazani i to bi nas moglo uvaliti u još veće nevolje. I zatim kod revizije za godinu dana E, bit će to vrlo nezgodno jer ti, e, te brojke neće funkcionirati pa ćemo opet morati biti e, fleksibilni i naći se u nevolji. Budimo racionalni i konstruktivni i čekajmo zaključke istraživačkog centra i odgovarajuću reviziju za godinu dana i nije baš točno ono što je Bas rekao, a to je da nije bilo zakona. Zakoni su postojali, sviđalo se to nekome ili ne, e, i nismo e, uspjeli u njihovom mijenjanju. Međutim, trebamo poštivati zakone koji su na snazi. i e, upravo zato trebalo bi se e, ograničiti onome što govorimo i ne se previše žestiti, već e, razumjeti da sve što radimo trebamo temeljiti na činjenicama. U redu, a sada slijedi spontano javljanje za riječ. Jedan, dva, tri, Tri javljanja za riječ. Četiri. Četiri, to je to. U redu. E, nezavisni zastupnici, gospođa Mekri. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Tijekom proteklog saziva Europskog parlamenta, Europski parlament se zapravo usprotivio čimnicima sukladnosti. Željeli su zapravo da oni budu ukinuti. Želim objasniti što se dogodilo. 2007. godine Europska unija donijela je odluku vezano uz granične vrijednosti kada se radi o dušičnim oksidima koji se proizvode eh, kod automobila. Međutim, utvrđeno je da je većina vozila zapravo emitirala 20 puta veće vrijednosti od tih, te se nastojalo na neki način ublažiti nastalu štetu. E, nastojalo se putem testnih e, vožnji utvrditi koje su stvarne emisije, a ne više baratati e, brojkama koje proizlaze iz laboratorijskih uvjeta. Ti testovi rezultirali su određenim odstupanjima u mjerenju. Međutim, komisija je nastavila na tome raditi. 2011. godine komisija je odlučila E, bez postupka suodlučivanja e, krenuti raditi e, na dokumentu koji bi zaobišao zapravo su zakonodavca i jednostavno je izdala tehničku uredbu 646 kroz 2016 koja uključuje te faktore. To je ograničeno zahvaljujući Europskom sudu koji je donio presudu s tim u vezi 2018. godine i djelomično je poništio taj cijeli dio e, propisa koji se odnosi na faktore sukladnosti, te je također naglasio da sve tehničke nesigurnosti koje postoje kada se rade o mjerenjima trebaju biti poboljšane na način da se osnaži i poboljša reprezentativnost testiranja koja se ne temelji na privremenim multiplikatorima. E, zaista je nevjerojatno da komisija u desetogodišnjem razdoblju e, koliko je na tom pitanju radila nije uspjela standardizirati testove koje koristi kako bi uistinu e, odgovarali uvjetima vožnje u realnom vremenu. Dakle, kolege izvjestitelji, ja se ne mogu složiti sa um, onome što u ovom izvješću stoji, a što zapravo opravdava komisijin pristup. Parlament bi prema mojem mišljenju trebao odbiti taj prijedlog i ja namjeravam također podastati amandman koji predlaže odbijanje. Tu je još jedan aspekt koji svakako trebamo uzeti e, u obzir a to je da se zbog pravne nesigurnosti mora što prije donijeti prijedlog kako bi se izbjeglo da presuda e, suda postane pravomoćnom 20. E, veljače 2020. godine. Ali uopće se ne radi o tome. Ima jedna stvar koju nam komisija nije rekla, a to je da je uložila žalbu i upravo zbog te uložene žalbe došlo je do suspenzije tako dugo dok sud ne donese odluku o žalbi. Mislim da cijela ova situacija zapravo je dosta nezgodna i neprihvatljiva i predlažem da odbijem ovaj prijedlog. Hvala za e, Renew Jan Viteman. Hvala lijepa na ovoj zanimljivoj raspravi. Stvari se čine prilično jasnima, ali mene su e, ljudi ipak birali na ovu poziciju, a ljudi koji prate ovu raspravu prilično su zbunjeni. O čemu to točno govorimo? Što si rekao, Nils? Nils je isto glasao za mene, izgleda. U svakom slučaju, ako pogledate malo situaciju, vidite da smo se 2007. godine govorili o normama, o kriterijima i tada smo mogli imati raspravu i različiti dionici mogli su se s time složiti ili ne. Ali ako ste se s nečime složili, onda trebate slijediti pravila, to je sasvim normalno. Ljudi koji kupuju automobile i drugi potrošači zapravo ne razumiju e, što konkretno znači, na primjer, potrošnja goriva. Međutim, kada im kažete potrošnja goriva je tolika, oni kupe automobila, onda u praksi potrošnja goriva bude dvostruko veća od e, podatka e, koji stoji e, u uvodnim materijalima. Zašto? Zato što je mjerenje provedeno u laboratoriju. Tamo je to učinjeno uz pomoć softvera koji je među ostalim na neki način utjecao na ishod. Dakle, u tom kontekstu je zapravo cjelokupna slika o industriji automobila vrlo negativna. A umjesto da kažemo dobro, onda stvarno moramo učiniti sve što je u našoj moći E, i moramo se pobrinuti da stvari koje budu u knjižici automobila uistinu odgovaraju e, onome što se događa u realnom vremenu, e onda umjesto toga smo se odjednom našli u ovoj cijeloj priči e, o faktorima sukladnosti na početku smo govorili o 1,5, pa o 40%, pa o 30% i tako dalje. Ovo nema smisla. Moramo imati zakonski propis, to su kriteriji i norme i ljudi to trebaju ispoštovati. Molim vas izvolite. Hvala lijepa na ovom izlaganju jer to je upravo ono što su i meni građani govorili tijekom predizborne kampanje. Kako je moguće da postoji zakonski okvir, a proizvođači automobila ga jednostavno zanemaruju i zašto komisija malo ne pokaže zube, odnosno zašto Europska unija ne pokaže zube i zašto ih ne natjera da za to plate. Ja sam radila u laboratoriju i moram reći da nisam u potpunosti uvjerena da je ova priča e, koja se spominje o mjerenjima u laboratoriju priča koja drži vodu. E, moraju postojati izvješća koja pokazuju da ne postoje nikakve nedosljednosti. E, naši e, potrošači očekuju da opravdamo svaku vrijednost, odnosno da kažemo na koji način se došlo do određenih mjera i može postojati raspon odstupanja koji je E, jasan i poznat. Dakle, ako ste vi odgovorni laboratorij, onda trebate znati kakvu opremu imate i što je ona u stanju napraviti i morate točno znati kolika je E, marža za grešku e, kada se radi o vašoj opremi u laboratoriju. Ne možete koristiti izgovore koji kažu, a gledajte, moramo e, jednostavno donijeti zakone zato što većina ljudi ne može odraditi laboratorijske testove na način na koji su napravljeni. Nikada nismo smjeli prihvatiti ovu cijelu priču sa faktorima sukladnosti. Hvala, gospodin Hvala, gospodine predsjedniče. E, i ja želim reći nešto o laboratorijskim ispitivanjima. i čini mi se da zapravo zaista trebamo e, solidna znanstvena rješenja e, laboratoriji su mjesta bez emocija ali u stvarnom životu postoji jako puno emocija posebice kada se govori o emisijama koji se tiču onečišćenja, e, smrti. E, nekoliko desetaka tisuća e, ljudi u Europi svake godine umre prijevremeno, djeromično i zbog ovakvih problema s onečišćenjem. Također, mislim da kad se radi o pravnom aspektu ne smijemo e, si dozvoliti da nas ponesu emocije, postoji pravni postupak koji trebamo slijediti i mislim e, da moramo e, slijediti, poštovati zakone, a ne izmišljati, fantazirati poput tih faktora sukladnosti. Ja ne bih išao u tom smjeru. Izvolite, sljedeći govornik. Uh, Nils Torvalds. Hvala. Ovo je više komentar vezano uz basove vrlo prijateljske napomene vezane uz Renew. Uh, mi još uvijek vodimo raspravu u klubu zastupnika. Uh, imat ćemo još jednu raspravu prije nego što se bude glasovalo. Naša kultura je ponešto drugačija od onih u klubu zastupnika e, zelenih. Oni imenuju kao izvjestitelja u sjeni Basa Eckhauta za praktički sve, što je dobro za njega, ali možda su rasprave zbog toga ponekad malo jednostrane. Mi smo stoga se odlučili za drugačiji pristup i omogućujemo ljudima određene slobode u izražavanju mišljenja, a onda imamo nakon toga raspravu. Ja se nadam da cijenite e, naš pristup i svakako ćete imati prilike vidjeti da on donosi dugoročno dobre rezultate. Hvala. Imali smo pitanja, nekoliko pitanja za komisiju na početku. Esther de Lange, ako se ne varam, možda bi ta pitanja mogla biti upućena direktno komisiji. Da, naravno. Imala sam pitanje vezano uz objavljivanje izvješća vezano uz zajednički centar za istraživanje Joint Research Center koji je predviđeno za veljaču. Postavlja se pitanje zašto. Očito su e, analizi dodane neke e, nove informacije. Koje su to dodate informacije i je li rok veljača konačni rok? Još jedno pitanje koje je također postavio i Renew e, je standardizacija pumpi. Dakle, mi trebamo najbolju moguću tehnologiju. E, zanima me koliko je daleko odmakli su radovi, e, kakva je sada situacija, je li mandat još uvijek odgovarajući, treba li ga obnoviti, e, možemo li uskoro očekivati rješenja. Thank Hvala komisija. Hvala vam na pitanjima i hvala na svim komentarima. Hvala izvjestiteljima na e, podršci prijedlogu i promjenama koje su doprinjele jasnoći teksta. Što se tiče vaša dva pitanja, prvo, vezano uz izvješće zajedničkog istraživačkog centra, inicijalno očekivanje bilo je da će izvješće biti doneseno u siječnju. Međutim, možda se sjećate da tijekom rasprave koju smo održali s vama u prosincu, e, gdje su među ostalim i kolege iz zajedničkog istraživačkog centra predstavili izvješće, bilo je nekoliko pitanja od strane parlamenta vezano uz reprezentativnost provedenih ispitivanja, provedenih testova e, vezano uz analizu opreme koja je dostupna na tržištu. Mi smo objasnili da je centar testirao 75% opreme koja je dostupna na tržištu. Neki od vas su smatrali da to nije dostatan dokaz za e, konačnu analizu vezano uz to koliko su dobre performanse e, prijenosnih sustava za mjerenje emisija i stoga se zatražilo da se provjeri i najnovija dostupna tehnologija na tržištu kako bismo imali zapravo 100% pokrivenost. To je dovelo do određenih kašnjenja. Rezultati tih ispitivanja bit će uskoro dostupni. Ovaj ili sljedeći tjedan, nadam se. To će također pratiti i dodatna analiza. Dakle, svrha nije bila kasniti zato što se eto kasni, nego zato da bismo uzeli u obzir ove komentare. Prošli puta smo rekli da će izvješće biti potvrđeno krajem siječnja, stoga ne želim sada definitivno davati neke datume. Mogu načelno reći da će to biti u drugom ili trećem tjednu veljače, ali nadam se da će svakako s obzirom na to kakav treba postupak teći to biti učinjeno do kraja veljače. Što se pak tiče standardizacije, dakle rada na normi, na početku mjeseca dobili smo izvješće radne skupine koja je e, radila na razvoju e, te norme. E, cilj je da se ona donese negdje sredinom ožujka što zapravo znači da sada imamo na raspolaganju dva ili tri tjedna kako bismo analizirali izvješće. Izvješće je ishod rada radne skupine, dakle moramo razumjeti prijedlog koji radna skupina daje. Ako smatramo da se radi o nečemu što ide u pravome smjeru, mi ćemo predstaviti svoje stajalište a ako zaista cijeli proces ide u skladu s onim što smo očekivali, onda bi došlo do usvajanja sredinom ožujka. Hvala lijepa. Dajem riječ ponovno izvjestiteljici da zaključimo raspravu. Hvala lijepa. E, ja sam međutim željela i odgovore na pitanja, tako da zahvaljujem komisiji što je odgovorila na pitanje vezano uz zajednički istraživački centar i uz PEMS. To su pitanja koje je postavio ovaj odbor. Kad vidim kako izgleda razmjena mišljenja, e, mogu zaključiti da zaista su zastupljena sva stajališta Imamo rok za amandmane, ja se veselim amandmanima. E, nadam se da možemo nakon toga unijeti nekakvu dosljednost, e, jedinstvo u raznolikost, da tako kažem. Ponekad da je raznolikost možete nekako sakriti u jedinstvenom mišljenju, za ne? E, pa možda čisto da pomognem ovom jedinstvu raznolikosti, ne bi li možda bilo dobro da odgodimo rok za amandmane temeljem izvješća e, Zajedničkog istraživačkog centra. Mi smo naime e, i organizirali datume rasprave upravo na način i u vrijeme da bi pratili objavu izvješća. A sada vidimo da izvješće neće biti objavljeno kako je dogovoreno. Ne bi li možda onda bilo dobro da e, malo odgodimo raspravu kako bismo na raspolaganju imali te informacije, iako će amandmani sigurno dati svoj prilog raspravi. Slušala sam raspravu vrlo pozorno, barem dva kluba zastupnika ili čak tri su rekli da neovisno o podacima zajedničkog istraživačkog centra e, mi ćemo podnijeti amandmane da je faktor sukladnosti zapravo jedan. Neovisno o rezultatima imat ćemo sve opcije od statusa kvo do jedinice, tako da zaista ne vidim neku pretjeranu korist u odgodi. Dobro. Mislim da to što je e, Bas rekao zapravo predstavlja da se, odgodu e, odluke o faktorima sukladnosti na određeni datum, a to je logično. Radi se o postupku, dakle na izvjestiteljici je da odluči u svakom slučaju, ali ako e, želite e, promijeniti mišljenje možete, ali svakako nije na ovom odboru da u ovoj formaciji raspravlja o tome. Rok za amandmane je 28. siječnja, a glasovat će se u e, ožujku. Dakle, nećemo sad ulaziti u tu raspravu. Ovime zaključujemo tu točku dnevnog reda koja se odnosi na E, homologaciju, to je točka 7. Prelazimo na točku 8. Radi se o prigovoru u skladu s člankom 112 stavcima 2, 3 te stavkom 4 vezano uz e, olovo i njegove spojeve. E, dajem riječ su izvjestiteljima počevši ponovno s Basom Ekautom. Uh, Hvala gospodine uh, predsjedniče. Hvala vam. Uh, ovo je predmet koji je već dosta star. <laughs> Zapravo iskreno na njemu se počelo raditi 2000. Već 2000. godine smo raspravljali o olovu koji se koristi u PVC-u. Koristio se kao stabilizator u PVC-u i već tada i komisija je priznala da se radi o opasnom elementu, znamo da je olovo toksično, da ne postoje sigurne razine koje se mogu utvrditi. Dakle, to je već bilo spomenuto u zelenoj knjizi Europske komisije 2000. godine. Mi smo kao parlament 2001. godine reagirali rezolucijom u kojoj smo rekli da želimo zabraniti olovo u PVC-u. To je bilo stajalište parlamenta 2001. godine. Radi se dakle o vrlo starom predmetu. Davno već prije smo rekli da ne želimo olovo u PVC-u. Nažalost, komisija je donijela drugačiju odluku. Odlučila je krenuti sa dobrovoljnim prijelaznim razdobljem, a taj e, rok, dakle to razdoblje, trebalo je završiti 2015. godine mi sad zapravo imamo dakle prijelazno razdoblje za europske proizvođače e, koji postepeno trebaju izostavljati olovo iz PVC-a i to je trebalo biti napravljeno do 2050. godine. Mi u parlamentu smo to željeli drugačije, ali e, komisija je odlučila ovako. Međutim, ono što je problematično je što takav dobrovoljni dogovor se ne odnosi na uvezeni PVC. Dakle, sad imate situaciju gdje u Europi postupno izbacujete olovo iz PVC-a, ali još uvijek imate uvezene proizvode izvan Europske unije koji se nalaze na europskom tržištu, a koji sadrže olovo. I zato komisija sada predlaže ograničenje za olovo u PVC-u. Ograničenje koje zapravo ne kaže ne želimo prisustvo olova u PVC-u što kažemo za europsko tržište, već sad smo iznašli nekakvu administrativnu razinu dozvoljenog olova za uvezene proizvode. E, mi imamo problem, komisija će reći ja bolje išta nego ništa. Ali to je prvi problem. Drugi problem je da uz ovaj prijedlog dozvoljavamo izuzeća, a izuzeća se e, dozvoljavaju za oporabu PVC-a. Dakle, sada stvaramo zasebno tržište, dakle imamo PVC e, u Europskoj uniji gdje imamo fazu postupnog izbacivanja olova, ali s obzirom na to da smo godinama proizvodili PVC u kojem je olovo i to negdje kruži okolo, sada kažemo da mogu postojati izuzeća za oporabljeni PVC. Zapravo se koristimo argumentacijom reciklaže da bismo dozvolili duže postojanje olova u PVC-u. To je ono što mi zapravo činimo, a to je nešto što se protivi svemu e, što je do sada Europski parlament donosio Znam da moji kolege u EPP-u još uvijek rade na razvoju svojeg e, stajališta i Nils, da, u potpunosti sam svjesna raznolikosti i svima želim dati priliku da se odluče što zapravo misle, ali samo želim naglasiti da je EPP također prošli tjedan donio rezoluciju o zelenom planu i u toj rezoluciji prošlog tjedna govorimo o e, ciklusu netoksičnog materijala. Europski parlament kaže da mi želimo cikluse netoksičnog materijala i eksplicitno kažemo da se ne smije toksične materijale ponovno kroz e, reciklažu unositi na europsko tržište, a to je upravo ono što ovdje činimo. Dakle, mi kroz reciklažu sada dozvoljavamo da olovo duže opstaje u proizvodima od PVC-a. Dakle, to je nešto što ide upravo suprotno, u suprotnom smjeru od rezolucije o zelenom planu od prošloga tjedna. 643 zastupnika u ovom parlamentu, dakle glasalo se poimence, 643 zastupnika u ovom parlamentu podržalo je stavak u kojem se to traži. A sada imamo ovu priču sa olovom u PVC-u. A komisija kaže pa gledajte, mi ćemo ograničiti uvezene proizvode, ali uz to ćemo dozvoliti e, još više prisustvo olova u oporabljenim proizvodima. A povrh toga komisija još kaže želimo i oznaku. Oznaku koja će reći da morate reći oporabljena plastika sadrži oporabljeni PVC. Ali to čak ima pozitivnu konotaciju, jer recimo da ste vi negdje na tržištu i imate dakle nove PVC proizvode i oporabljene PVC proizvode. Ljudi će pomisliti, a oporabljeni, dakle reciklirani materijal, pa to je bolje. E, cirkularna ekonomija, ali u toj recikliranoj plastici bit će više olova nego što ga je bilo u novo PVC proizvodima. Dakle, mi čak sada stvaramo oznake koje su izuzetno zbunjujuće i navode i proizvođače i potrošače na krivi trag. A povrh svega, nepošteno je da svi ti ljudi koji su u međuvremenu razvili alternativni proizvod bez olova, e, dolaze u situaciju koja ih vodi u nepovoljni položaj. Dakle, to je nešto što nas je navelo na to da trebamo uložiti prigovor zaista zajedno s kolegama iz Renewa i socijalista i demokrata. Mnogi će reći da, ali imamo jako puno PVC proizvoda s olovom s kojima ne znamo što bismo pa ih želimo reciklirati. Ali gledajte, to samo znači da odgađate problem, vraćate stvari ponovno u reciklažu i onda se misli ako je nešto dio reciklaža ne moramo o tome voditi računa, ali ne, upravo suprotno. Druga stvar, Kemijska industrija svaki puta kada e, lobiraju za svoju stvar, kažu budućnost je u kemijskom e, kemijskoj reciklaži. E pa gledajte, ovo je situacija gdje e, kemijsko recikliranje može ponuditi rješenje. To bi zapravo možda mogao biti prvi stvarni test da vidimo na koji način funkcionira kemijska reciklaža, drugim riječima kako maknuti olovo iz PVC-a. Bilo bi zaista loše, loša je ideja produživati prisustvo olova u PVC-u kroz reciklažu. Ovo je vrlo nedosljedno, nedosljedno je svim odlukama koje smo mi kao Europski parlament donijeli do sada, uključujući i rezoluciju o zelenom planu od prošlog tjedna. Hvala, Bas imali ste privilegij, govorili ste sedam minuta, zato što ste vi bili glavni autor prigovora, ali molim druge da govore nešto kraće. Marija Arena, izvolite. Hvala vam. Biću vrlo kratka, zato što je ono što je rekao Bas zapravo nešto što se tiče više stvari. Kao prvo, dobrovoljni koraci su često loši i mi smo više za obavezne postupke, za nešto što se može donijeti što prije. Ono što se tiče e, plana za recikliranje PVC, to smo već rekli. To pitanje činjenice da ti proizvodi sadrže olovo sa pragom koji iznosi 0,1% značilo bi da to nisu toksični e, proizvodi, a nema praga za olovo i svakako je proizvod toksičan kada sadrži olovo i to je dakle jedna valjiva informacija koja se daje. Zatim kao drugo, potrošače se e, tu usmjerava prema recikliranom PVC-u što danas e, može biti nešto što se gleda kao na odgovorno potrošačko ponašanje što se tiče PVC-a, a zapravo će potrošač koji će kupiti reciklirani PVC kupiti toksični proizvod, što znači da je to informacija koja je također e, valjiva e, za potrošača. I zatim kao treće, činjenica da postoje alternative za ono što se danas nudi je doista snažan argument za to da zadržimo ovaj prigovor i da ga ovaj parlament podrži. Hvala vam. Hvala vam lijepa na tome što ste bili kratki. Martin e, Hojsik za Renew. Hvala vam lijepa. Ono što je Bas predstavio, mislim da je je to nešto što bismo trebali ispraviti ili možda bi komisija mogla to drugačije formulirati, onda bismo mi to mogli prihvatiti kao takvo. Dakle, da e, PVC ne koristi oporabljeni PVC, ali da koristi ipak toksične materijale. Moramo ponoviti da za olovo nemamo siguran prak toksičnosti. U prošlosti znanstvenika je ono što su znanstvenici mislili kao prag za ovo je bilo nešto što se stalno spuštalo, spuštalo i nisu pronašli kraj toga. Treba iskreno da je to jako um, opasno za djecu i za uh, neurološki razvoj djece. Ovo što s ovim zakonodavstvom predlažemo je samo da produžimo taj problem i da ga još i pojačamo. Jer ovo što sad imamo pred sobom je način s kojim bismo mogli prikriti u nekim primjenjama um, um, oporavljeni PVC sa olovom sa čistim PVC-om. I na kraju ćemo imati više kontaminiranih e, proizvoda PVC-a sa olovom. I prak zapravo nije 0,1%, to je 2% olova koje još uvijek može biti e, u e, proizvodu koji sadrži oporavljeni PVC. Mislim da se ovdje radi o načelu da zagađivač plaća i odgovornosti proizvođača, da proizvođači PVC-a sa ovom moraju nešto poduzeti i da tu kemijska industrija mora e, se konačno pokrenuti i da na kraju ne bismo trebali zadržati e, opasne kemikalije e, na tržištu. Ako komisija kaže da će predstaviti jedan plan za kružno gospodarstvo, onda i bez ikakvih rupa u zakonu, onda to treba napraviti jer ovdje se ne radi samo o tome da zdravstvo i okoliš e, e, stavljamo pred određene opasnosti, a uzgled nije se uopće niti procijenio učinak na e, okoliš, već radi se tako i o kružnom gospodarstvu. I u tom smislu e, ovo zakonodavstvo ima širi, širi utjecaj nego samo utjecaj na zdravlje. I ovo nije kratka mjera, to isto ako treba reći. Govorimo o 15 godina, što je jako dugo razdoblje koje je u potpunosti neprihvatljivo. Hvala. U ime EPP-a Aleksandar Ben Huber. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Naravno da je to je za nas vrlo važno da imamo što manji učinak olova na ljude. A i Europska komisija je s tim u vezi već e, odredila određene korake, ali u načelu smo mi za e, to da se postupa na znanstvenom temelju. A ovo, ova iznimka za proizvode sa uporabljenim e, PVC-om je nešto što mi ne smatramo kritičnim, budući da je odbor za procjenu, za kritičnu procjenu Eh, Europske agencije za lijekove kao i za kemikalije kao i odbor za socioekonomske posljedice isto tako eh, odlučilo tako. Eh, I tamo je rečeno da će se inače morati spaljivati takvi proizvodi sa olovom ili bi se trebali skladištiti u tepolinu, što znači da bi onda to bilo jako štetno za okoliš. A ako hoćemo kružno gospodarstvo, onda moramo reći da bi ipak trebali razmisliti o recikliranju kao kružnom gospodarstvom. Isto tako, e, odbor za socioekonomske analize tu govori da postoje neke prognoze da će se do 2030. godine, to jest do 2040. godine e, doći do situacije da će se e, proizvodi sa oporavljenim PVC-om moći pridržavati ovog, e, ove razine od 0,1% sadržanja olova. A zamislite si koliko je 0,1% olova u 100% plastike ako znamo da postoje još uvijek i proizvodi koji sadrže olovo u 100% e, udjelu. Stoga bismo tu trebali malo logički razmisliti i e, predstaviti si što znači koncentracija olova od 0,1% i koliko s time e, smanjujemo štetni utjecaj na ljude i na okoliš. U načelu prijedlog Europske komisije smatramo jako dobrim kompromisem kojeg ćemo podržati u tom obliku i zbog toga smatramo smisleno da dobro i dalje raspravimo o tome, ali mi ćemo ipak odbiti ovaj prijedlog, dakle nećemo ga prihvatiti. Hvala, gospodin Von Ra za ECR. Hvala vam. Možda vas neće iznenaditi, ali ja ne mogu prihvatiti ovaj prigovor. Ja odbijam taj argument ja razmišljam, jednako kao i 24 e, država koje su u riču da je ova mjera potrebna i da bismo trebali dati Europskoj komisiji vrijeme koje je potrebno, da nam je potreban reciklirani PVC i po mom mišljenju u ovom prigovoru imamo dvije krive, dva kriva navoda. Kao prvo govori se da e, promičanje oboravljenih e, PVC proizvoda sa ovom, da je to nešto što je protivno cilju um, uredbe REACH, a to nije točno, budući da e, te odredbe o e, obilježavanju proizvoda ipak nam omogućavaju da razlikujemo reciklirani PVC od nerecikliranog PVC-a. Te komisija ima jasan presedan za to, E, vezano u slučaju sa kadmijem unutar riča. I kao drugo, u rezoluciji se kaže da tehnologija za e, kemijsko recikliranje e, otpadnog materijala od PVC-a da je to već nešto se čini da postoji i sigurni način skladišnja otpada postoje neki pilot projekti koji kažu da ne postoji ništa, nikakva alternativa tome koja bi bila komercijalno e, moguće izvesti. Isto tako imamo i zaključke na koje bih vas htio posjetiti gdje kažemo da imamo koncentracijska ograničenja za ovo e, i iznimke koje su potrebne jer bi alternativa tome bilo da se ti proizvodi bacaju na e, otpad ili da se spaljuju na kraju životnog vijeka, te da se ne recikliraju, što znači da bismo time još i povećali emisije na okoliš i ne bismo smanjili e, nikakve rizike. Ja mislim da oni koji su za ovaj prigovor ne bi pozdravili da se e, mora koristiti više primarnih e, osnovnih materijala i da se mora više spaljivati proizvoda, a to je ono što do čega će doći ako parlament ovo usvoji. Htjeli smo riješiti jedan problem s okolišem, a zapravo s time riskiramo da se stvori jedan drugi problem koji će biti mnogo veći. Hvala. I na kraju ću dati još kao zaključak riječ komisije gospodin Flue. Ima riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Više od 6,5 5 milijuna tona e, materijala sa PVC-om se godišnje proizvode u Europi, a imamo uvoz od proizvoda PVC-a koji je u konstantnom porasu. Svake godine otprilike 750 tisuća tona e, otpada PVC-a se reciklira. 10% otpada PVC-a ne sadrži stabilizatore za olovo zato što e, je europska industrija to prestala koristiti od 2016. godine. Dakle, preostali materijal sadrži olovo kao nasljeđe od prethodne proizvodnje i od uvoza. I to nasljeđe se može naći dakle, i kao sasvim dio bivše proizvodnje u Europi. E, tu se govori o ljudskom izlaganju olove, olova i govori se o tome da se smanji e, e, koncentracija olova u proizvodima i da se spriječi stavljanje na tržište proizvoda koji je više od 0,1%. I postoji iznimka na 50, 15 godina za određene e, proizvode koji koriste reciklirani PVC, što se najviše odnosi na građevinski materijal. No, e, članci koji se tiču iznimke za e, reciklirani PVC e, sadrži su tako odrube da se e, mora koristiti jedan sloj novog PVC-a kako bi se zaštitilo ljudi i okoliš. Zašto to iznosimo kao mjeru? Zato što se može na taj način spriječiti daljnje izlaganje olova u okoliš. No, nažalost, recikliranje kemikalija nije dostupno, barem ne u u velikoj mjeri i ne možemo se nositi sa e, s tom količinom PVC materijala kojeg bi trebalo e, reciklirati. Danas smo s tim tek u pilot fazi. E, ova iznimka nam daje više vremena sve dok ne izradimo e, učinkovite tehnologije za e, zbrinjavanje e, ovog materijala sa olovom. Prema Europskoj agenciji za kemikalije ovaj će prijedlog značajno smanjiti olovo u proizvodima koji se tiču recikliranog PVC-a, što znači da će ova iznimka za reciklirani PVC u svakom slučaju biti vremenski ograničena i nećemo nakon toga više morati promicati recikliranje PVC-a. Ako uklonimo iznimku iz ovih predloženih mjera, onda nećemo moći reciklirati 675 tisuća tona proizvode proizvoda PVC-a, nego će ta količina postati e, otpadni materijal, što znači da će nam za to biti potrebno na nove spalionice ili više e, odlagališta otpada. A treba znati da dolazi do značajnog ispuštanja olova u okoliš, sa ovim proizvodima i onda bi to značilo da će se morati jako mnogo velika kućina tih proizvoda spaljivati. E, I na taj način e, bi se izbjeglo, izbjegla najveći rizik sa ovom i sa ispuštanjem olova u okoliš. Što znači da će se onda u, ovom slučaju ako se ukloni ova iznimka i dalje uvoziti PVC bez ikakvih ograničenja, a europska industrija već u međuvremenu e, počela sa proizvodnjom od 2016. godine e, PVC-a bez olova. mi smatramo da ove predložene mjere, uključujući i ovu iznimku, da su u potpunosti u skladu sa općim ciljem e, uredbe REACH i da ovdje imamo dobru težu između tih zabrinutosti vezanih uz ljude i okoliš e, što se tiče tog naslijeđenog olova u proizvodima i što se tiče e, kružnog gospodarstva sa ovim proizvodima. Mi smo sada pažljivo saslušali e, ono što ste rekli, ali mi smatramo ipak da je ova mjera dobra uravnotežena mjera i da je rezultat petogodišnjeg rada. I ako parlament odluči prigovoriti tom prijedlogu, a vi imate pravo na to, onda je nejasno u ovom trenutku koliko bi nam vremena trebalo za e, iznošenje novih mjera jer je potrebna kvalificirana većina država članica i e, potvrda parlamenta a 24 države članice su e, prihvatile e, ove odredbe na temelju mišljenja iz Europske agencije za kemikalije. I to je ono što bih ja rekao e, u smislu obrane ovih predloženih mjera koje smo iznijeli. Hvala, mi ćemo sutra glasati o prigovoru i ako se usvoji na odboru ENVI, onda ćemo u veljači glasati o tome na plenoj sjednici. Hvala vam, onda ćemo sada zaključiti. Sutra se ponovno nalazimo ovdje u 9 jutro a za dvije minute ćemo početi sa sastankom koordinatora. Stoga molim koordinatore da ostanu u dvorani.